Chers collègues, je vous invite à prendre place. Parce que nous allons... Dragi kolege, molim vas sjednite jer ćemo krenuti za nekoliko trenutaka. Imamo određeno kašnjenje, <laughs> da kažem tako. Chers membres, Dragi članovi, dobrodošli na ovaj drugi dan eh, sastanka našeg plenarnog zasjedanja. Kao što znate, danas popodne ćemo i produžiti taj sastanak. Kao prvo vam želim čestitati na izvrsnom radu kojeg ste jučer kad sam ja bio odsutan uspjeli napraviti. Hvala lijepa Marku na tome što se tako odlično upravljao raspravama, ali ti si iskusan po tom pitanju, što nam je omogućilo da usvojimo rezoluciju o preporukama odbora regija za novi zakonodavni dati Europske unije. Samo da kažem da sam jučer bio odsutan zato što sam morao prisustovati jednom velikom događaju kojeg mi koordiniramo kao odbor regija sa Svjetskom organizacijom za zdravlje u Ahenu, Maastrichtu i Lježu. I mogu vam reći da je to bio jako lijep događaj i da sam još jednom vidio koliko je posao kojeg mi obavljamo imao tu konkretan utjecaj na živote ljudi kada imaju neku, neku, neku zdravstvenu poteškoću u nekoj drugoj državi osim u onoj u kojoj inače žive. Naša rezolucija jučer je bila važan trenutak kako bismo zauzeli stajalište smo drugih rezolucija Europske unije. Sa blueprintom eh, kojeg smo usvojili sa strateškim programom i vijeća. To je isto dokument kojeg ste svi zaprimili. I sa rezolucijom koju smo usvojili jučer, mislim da sada možemo poslati snažnu poruku vezano uz buduće rasprave i vjerujem da ćemo imati još i mnogo prilika da podsjetimo na naša stajališta u idućih nekoliko dana, tjedne mjeseci koji slijede. Dragi kolege, prije nego što krenemo sa poslom, je da iskoristimo ovu priliku kako bih e, srdečno zahvalio našem glavnom tajniku, Žiriju Burjaneku. Mandat e, žirija će se uskoro zaključiti, dakle 31. E, srpnjom ove godine i stoga je danas ovo prilika za nas sve da mu zahvalimo na obavljenom radu, da mu zaželimo sve najbolje u njegovim budućim projektima. Gospodine glavni tajnike, dragi žiri, 2014. godine ste došli u odbor regija, samo nekoliko mjeseci prije nego što smo krenuli sa našim sazivom, koji će uskoro isto zaključiti, i bilo je vrlo lijepo raditi s vama kako što se tiče mene, tako i što se tiče prvog potpredsjednika gospodina Markule. Tijekom ovih proteklih pet godina s vama na čelu uh, uprave smo uspjeli ostvariti napredak u našem odboru, uspjeli smo modernizirati naše interne metode rada i povećati naše aktivnosti i naš učinak na naspram drugih europskih institucija. Osim toga, vi ste doprinijeli e, europskim integracijama, to je e, bila misao vodilja tijekom vaše čitave karijere, e, kako kada ste radili unutar u komisiji, tako i kada ste radili u vijeću. Vaš, vaša osobna karijera je bila obilježena znakom velikih razlika između istoka i zapada Europe i uspjeli ste iskoristiti to iskustvo kao dijete koje je rođeno u Čehoslovačkoj, ali odrasli ste u istočnoj Njemačkoj te ste sada i od tada snažno promicali e, prekograničnu suradnju i mi ćemo za nekoliko dana još imati prilike isto tako imati jedan sličan važan trenutak. Vi ste bili dio tog hrabrog projekta te sam siguran da ćete nastaviti Eh, raditi i eh, tako, iako može u jednom drugom obliku nego danas. Nadam se isto tako da ćete moći u potpunosti uživati u, vašoj mirovini, da ćete imati energiju i vrijeme usredotočiti se na buduće projekte. Kao znak sjećanja na našu suradnju, eh, molim vas da prihvatite u ime svih članova ovaj mali poklon. Nije velik, ali je težak. I vrlo je značajan. To je naime knjiga koja opisuje jednu fotografsku izložbu e, vezano uz sve, sve, preko sve granične regije e, na vanjskim dubovima Europske unije. Hvala vam. Cher avant de vous donner la euh, Dragi Jerzy, prije nego što vam dam riječ, e, želim vam još jednom sve najbolje. Euh, euh, dragi gospodine predsjedniče, dragi Karl Heinz, dragi članovi, dragi kolege naše institucije. Da, dosta me sada dirnulo ovo što ste rekli i hvala vam na ovim ohrabrujućim riječima. E, bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi s vama, a isto tako i privilegiji. Vi ste rekli da je to za mene bio logičan sada razvoj e, mog profesionalnog i privatnog života. Kao što ste rekli, uvijek sam pokušao stvarati e, poveznice između različitih svjetova. To je bio i razlog zbog kojeg sam i došao ovdje kada sam održao svoj prvi uvodni govor, onda sam svojenu činjenicu da osobe koje rade u tim e, prekograničnim područjima kao vi, e, kao i onaj trokut između Češke, Bavarske i Austrije, e, poput grada Pasova primjerice, to je ono što me obilježilo i što me natjeralo da isto i krenem tim putom, putem. U tom kontekstu mogu samo nastaviti tako i u budućnosti, nakon ove moje trenutne dužnosti, dalje ću nastaviti ići tim putem. Dopustite mi da kažem tri stvari koje bih volio naglasiti, ako mi dopustite, nastavit ću na engleskom. Um, htio bih e, spomenuti tri točke za koje smatram da bismo ih svi zajedno trebali naglasiti, zahvaljujući vašem vodstvu, gospodine predsjedniče, zahvaljujući vodstvu političkih klubova, zahvaljujući vodstvu članova i zahvaljujući motivaciji e, našeg osoblja. Mislim da jedan od glavnih e, zadaća bilo da podržimo vas, člana u vašem radu. Vi ste oni koji ste lokalno i regionalno izabrani e, i koji, koji živete povjerenje. Mi smo imali tri različite onda još i podskupine zajedno sa kolegama iz institucija smo uspjeli uspostaviti e, bolji servis u našoj instituciji. Nadam se da znate za jedinstvenu kontaktnu točku s kojom pokušavamo olakšati vaš e, život. E, imamo nove vrste komunikacije za vas koje smo uspostavili. Isto tako mislim da trebamo naglasiti da smo vam pokušali e, pružiti i operativnu podršku. Sjećate se da smo prije mm, otprilike četiri godine promijenili strukturu da smo podršku oblikovali na razini stručnjaka i da smo e, u tu svrhu udvostručili čak i broj e, naših stručnjaka. Zatim još nešto Mislim da je važno podržati vas i time objasniti jedinstveni potencijal kojeg vi imate kao lokalni i regionalni zastupnici naspram drugih institucija. Stoga smo se udružili sa glavnim upravama za komunikaciju iz Vijeća, Komisije Europskog parlamenta. Vi to znate, vi ste bili dio tog procesa. Pokušali smo stvarati sinergije diljem Europe zajedno s vama tako što smo vam omogućili da iskoristite vaš potencijal kao osobe koje uživate povjerenje građana i da budete i jače prisutni na sceni europskih institucija. To je onaj proces u kojem smo sada, još uvijek smo na pola puta, ali mislim da je to put kojem trebamo krenuti sada još i snažnije, trebamo vidjeti kakav je potencijal interinstitucijske komunikacije, te instrumenta za kontinuiranu komunikaciju sada nakon e, europskih izbora. Kao drugo želim zahvaliti ne samo vama, gospodine predsjedniče, i članovima i predsjednicima političkih klubova, već isto tako i našem osoblju. Ja sam ovdje upoznao e, ljude sa nevjerojatnom razinom motivacije. Naši kolege su i u to vas mogu uvjeriti e, jako kompetentni. Ja sam radio u komisiji, radio sam i na nacionalnoj razini, radio sam i u vijeću, tako da mislim da mogu usporediti ljude. Svugdje su ljudi motivirani, ali mislim da ovdje imamo u našem domu izuzetno motivirano osoblje, što dokazuje činjenica da smo a uzgled prvi put e, izgradili e, anketu o zadovoljstvu osoblja i imamo dokaz da osoblje koje služi vama, članovima i predsjedniku, da je doista izuzetno motivirano. Mislim da je to nešto vrijedno e, što moramo sačuvati i da moramo nadalje razviti ove sinergije između političke razine i osoblja. Te bih iskoristio ovu priliku da zahvalim posebno i našem osoblju koje vam pruža podršku, a koja pruža podršku i meni na tako dobro i učinkovit način. Kao treća točka dopustite mi da e, vam dam kratak e, e, pogled u budućnost. Tu ću malo osobnije govoriti. Rekli, rekli ste na početku da moje da moja karijera da me na neki način dovela u ovu instituciju i Zapravo sam ja nakon 1968. nakon invazije naše države e, Republike Čehoslovačke desetljećima živio iza željezne zavjese. To je bilo u 70. i 80. to razdoblje između 68. i 89. je bilo dugo razdoblje. I kao što sam i napomenula na početku, imali smo regionalne i lokalne političare koji su unatoč te zavese učinili mogućim da se dogode vrlo važne stvari, primjerice između Čehoslovačke republike i Njemačke, to jest e, Bavarske primjerice imali smo partnerstvo između um, sveučilišta u uh, Češko-Slovačkoj i sveučilišta u Pasau, imali smo mnogo prekogranične suradnje i tako dalje. To je nešto što me je dojmilo i znam, gospodine predsjedniče, jako dobro da vi se bavite sličnim e, poslom na različitim razinama. To je nešto što me motivira također i e, za budućnost. Nekoliko poruka ću odnijeti sa sobom kući, a to je činjenica da je odbor regija, barem e, po mom mišljenju, institucija koja je potrebna e, više nego ikad prije, kao institucija koja povezuje, jer imamo situaciju slobodne Europske unije nad kojim se odjednom sada nazire, naziraju oblaci koji ugrožavaju tu dobru situaciju. Znate svi da se tu radi o Brexitu, o solidarnosti između država članica, o e, regijama koje su više ili manje povlaštene i da se radi tu isto tako i o demokratskoj vrijednosti našeg društva. Ja stoga mislim da će se od vas tražiti još i više nego i kad prije eh, da dobro radite. Evo, citirat ću eh, potpredsjednika Oettingera koji je nedavno jednu raspravi s nama rekao i ja se potpuno s tim slažem. Eh, Dragi kolege, morate se spremiti i početi braniti naše europske vrijednosti više nego kad prije. na obzoru vidimo da se nije samo sunčano. Mi dakle radimo uzevši u obzir e, tu situaciju i u tom smislu je odbor regija e, pokazatelj solidarnosti, demokratskih vrijednosti i e, jednog osjećaja bliskosti prema građanima i u tom smislu je odbor regija važniji nego ikad prije. Pozdravljam vas sada, još jednom vam zahvaljujem Povjeravam vas u to da unatoč e, činjenice da ću napustiti Briseli, da odstupam s ove dužnosti, da svakako neću prestati raditi s vama u širom smislu te riječi. Kao što ste ili vi, gospodine predsjedniče, rekli, to je u mojoj DNK. Bilo mi je vrlo lijepo raditi s vama i mnogo od te atmosfere u kojoj sam živao protiv pet godina ću e, ponijeti sa mnom u Minhen, u Republiku Češku i u e, tu prekograničnu regiju. Hvala vam. Merci e, Hvala lijepa, Irži, na ovoj poruci gdje ste putem osobnog iskustva o kojem ste govorili nam dali jaku poruku usmjerenu ka budućnosti. Sasvim sigurno ćemo na taj način moći imati smjernice za naše buduće djelovanje. U svakom slučaju, hvala lijepo i sretno za mnoge godine u vašem osobnom životu. Dragi kolege, sada krećemo na naš e, dnevni red e, i e, prelazimo na točku o utjecaju mišljenja odbora regija. Hvala dakle svima koji su surađivali, naša administracija i naše tajništvo uspjeli smo strateško planiranje usmjeriti u boljoj suradnju s drugim institucijama te mjeriti sve veći utjecaj na strateške dosijeje u Europskoj uniji. U materijalima koje smo vam poslali imate sve pojedinosti i e, zato sada odmah otvaram raspravu. Tko se želi javiti za riječ? Za sada dvije osobe su zatražile riječ. Najprije Nikola Dobroslavić. Kolegice i kolege, odbor regija usvojio je miljenje o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon. two thousand and twenty u listopadu prole godine velikom većinom glasova. u tom mišljenju snažno smo branili kohezijsku politiku europske unije protivili smo se smanjivanju izdvajanja za koheziju smanjivanju izdvajanja za poljoprivrednu politiku posebno ruralni razvoj skraenju roka korištenja fondova s n three na n two takoer i povećanju postotka sufinanciranja projekata. u isto vrijeme europski parlament je usvojio izvješće o vfo u i mogu sa zadovoljstvom reći da su rezultati tog izvjea gotovo posve podudarni s onim to smo radili mi u odboru regija. u oujku ove godine imali smo u dubrovniku poseban seminar povjerenstva Koter na istu temu Također smo povezali taj seminar s konferencijom na visokoj razini prijatelja kohezije koje je organiziralo ministarstvo republike hrvatske. sada je stvar u rukama europskog vijeća i europskog parlamenta u novom sastavu. mi na to ne možemo puno izravno utjecati ali ja mislim da možemo i moramo poslati još jednom jasnu i glasnu poruku kohezijska politika je temeljna politika europske unije ona mora ostati ona mora biti najmanje istog obujma kao što je to sada. hvala. Hvala lijepa. Dopustite mi da kažem e, nekoliko riječi ime Mihaela Reichbermana koji danas nije u mogućnosti biti s nama. Dame i gospodo, mislim da je dobro da vodimo ovu raspravu o utjecaju mišljenja odbora regija, naročito dok traju pregovori o budućnosti kohezijske politike. U našem izvješću ustanovili smo da mišljenja odbora regija imaju veliki utjecaj na rad i donošenje odluka u Europskom parlamentu o kohezijskim politikama. Imamo vrlo jasnu regionalnu dimenziju i e, veliku klimatsku dimenziju. Naročito u E, Europskom fondu za regionalni e, razvoj. Međutim, našem poslu tu nije kraj. Ne možemo se složiti s time da vijeće želi oslabjeti naše odluke o klimatskim promjenama, smanjiti angažman za 25%. Primjerice, zaključno, Europski odbor regija ima puno tema za razmišljanje kako bi dalje radio na izradi dobrih politika i nastaviti s rad sa našim radnim e, skupinama. Hvala sada Kristof Kleržo ima riječ. Hvala lijepa. E, dragi kolege, dopustite mi da se nadovežem na ono što su e, rekle dvojica kolega prije mene i jednostavno razmisliti što sa tim utjecajem odbora regija i kao što smo upravo čuli puno toga još nije dovršeno naše tekstove još nije izglasao Europski parlament a rad koji je pred nama vezan za kohezijsku politiku i proračun još nije gotov. Prema tome, najvažniji dio posla je tek pred nama Radi se o mogućnostima koje imamo da e, izvršimo utjecaj e, na dalje, e, što se dalje događa u drugim institucijama. I bilo bi dobro da imamo stalne izvjestitelje koje će pratiti recimo tijekom godinu dana što se događa i kako se u parlamentu dolaze odluke vezano za program rada komisije i različite druge modalitete. Hvala lijepa. Nitko se drugi koliko vidim ne javlja za riječ. Hvala dakle svima koji su se javili. A rad koji smo do sada načinili jako dobro opisuje ono što smo do sada radili i vidi se da naša mišljenja nisu tu da ih se baci u koš, već jednostavno da oni imaju svoj utjecaj. I dobro je insistirati na ovoj dimenziji da trebamo pratiti što se s tim mišljenjima događa. Moramo se time više pozabaviti i poboljšati taj aspekt. Mi smo, baš kao i svi drugi, žrtve krivljeg mišljenja gdje se misli da je glavna, glavnina rada vezana za pripremanje projekta. Ne, Zapravo, glavnina posla počinje tek kad je projekt završen, kad je izvješće završeno, jer onda moramo pratiti kako će e, ono zaživjeti. A sada prelazimo na mišljenje o prekograničnoj dimenziji o smanjenju rizika od katastrofa koju će predstaviti naš izvjestitelj Oberti. Dobro jutro svima. Elementarne nepogode ne poznaju granica i zato je vrlo važno da prekogranične regije surađuju kako bi bolje surađivali i bolje e, u prevenciji i kako bi bolje koordinirali reakcije a e, na kada do neke katastrofe dođe. Treba dakle imati planove za upravljanje rizika koji bi svi trebali uključivati graničnu dimenziju i dakle na njima bi trebali raditi s obje strane granica kako bi se ublažile eventualne katastrofe i kako bi se iste spriječile. Važno je dakle ojačati prekograničnu suradnju putem uredbe i inicijativa koji bi e, zajednicama, lokalnim zajednicama koje su uz granicu omogućili da surađuju. I zato lokalne jedinice moraju sve više sudjelovati u tim prekograničnim projektima. Naime, u pojedinim državama zakoni nisu isti koje, i to često zakomplicira suradnju jer se ne zna tko u nekim nenadanim situacijama mora djelovati. Ured Ujedinjenih naroda za sprječavanje katastrofa i smanjenje rizika zatražio je od nas da e, podržimo program Ujedinjenih naroda, njihovu inicijativu o e, situacijama u gradovima kada treba spreč, se na sprečavanju različitih vrsta nepogoda. Dakle, u tom smislu ključna je prekogranična suradnja i e, trebaju se e, zajednički procjenjivati rizici i isto tako treba stvoriti mogućnost zajedničkog nadzora teritorija za slučaj da dođe do takvih e, nepogoda. Također treba izraditi scenarije za rizike i isto tako vrlo je važno da se odrate tipologije te da dođe do specijalizacije za slučaj da dođe do takve jedne nepogode. Sve to vezano dakle za prekogranično okruženje. Treba stvoriti baze podataka kako bi se s obe strane granice znalo koje materijali postoje, koji ljudi postaju iz snage javnog reda i mira i isto tako vatrogasci koji dakle mogu sudjelovati za slučaj takvih događaja. Mlade treba također obučiti, stvoriti e, i različite e, programe nastave na sveučilištima gdje bi se takvo što učilo. Treba također bolje koristiti europske snage sigurnosti. To je mogućnost koja još nije dovoljno poznata, može omogućiti da se tako kroz dobrotvorno sudjelovanje u tim e, snagama rade nešto na europskoj razini. Trebamo također obučiti i upravne strukture na lokalnoj razini jer oni često nisu svjesni svoje odgovornosti i trebaju se bolje pripremiti za upravljanje rizicima. Treba dakle upoznati bolje sve sa mogućnostima rizika u pojedinim teritorijima. Također treba ubrzati reakciju i pružanje pomoći. Trebaju se također načiniti akronimi i e, vokabular koji bi bio jedinstven u cijeloj Europi za takve slučajeve. Trebamo također imati stručnjake koji će upravne strukturama pomoći u takvom slučaju. Dakle, oni koji bi e, imali kao titulu upravljanja e, ljudi koji reguliraju situaciju u slučajevima takvih elementarnih nepogoda i drugih katastrofa. E, zahvaljujem svim suradnicima kojima su mi pomošli na uradu. radu, stručnjakinji Garbin koja mi je pomogla, ali i svim drugima glavnoj upravi EKOM i zahvaljujem također i Uredu Ujedinjenih naroda e, koje je e, tu da radi na programiranju e, rizika i e, svega što treba načiniti u vrije, za slučaj takvih elementarnih nepogoda i drugih katastrofa. Što se amandmana tiče, unijeli smo neki u mišljenje koje imaju za cilj da e, neke stvari bolje i dosljednije sroče. Ali e, što se tiče amandmana šestog kolege Arnaume skupa s kolegom Katanijom s kojim smo došli do usmenog kompromisa kako bi to se bolje uklopilo u predloženi tekst. Hvala dakle svima koji su sa mnom surađivali e, dok sam ja izrađivao ovo mišljenje. Hvala lijepa, sada otvaram raspravu. E, Josef Berini je prvi koji se javio za riječ. E, hvala lijepa. Prije svega čestitam izvjestitelju jer ovo mišljenje e, govori o stvarnim problemima. Ja sam iz Slovačke i e, dolazim iz kraja uz Dunav. Dunav je rijeka velike sile i zajedno s malim rijekama često <clears throat> uzrokuju velike poplave u našoj regiji. I znamo koliko je teško preći granicu e, za <clears throat> E, medicinske ekipe, za vatrogasce i za civilnu zaštitu. I teško je bilo postići da središnje vlast, dakle državne vlasti se obrate susjednoj zemlji na naš zahtjev. To dakle traje, a ljudi žele da se radi brzo. Zato uvelike pozdravljam ovaj dokument jer treba brzo djelovati prekogranično. Važno je također i ova suradnja među civilnim zaštitama za slučaj elementarnih nepogoda. Nadam se da će ova ovo e, mišljenje omogućiti da se može lakše obratiti susjednim zemljama za slučaj elementarnih nepogoda, naročito u okviru šengenskih zemalja, ali također e, i u situacijama kada treba spašavati ljude. Hvala što ste reagirali na ovaj postojeći problem. Hvala gospodin Jakopo. Hvala lijepo. Želim naglasiti važnost ovog mišljenja i moram reći da sam to osjetio i na svojoj koži. Živim u prekograničnoj regiji u Friuli Venecija Đulija e, gdje je 70 i godine bila, e, došlo do potresa, a austrijske snage ušle su na talijanski teritorij kako bi pomogli žrtvama i izvlačili ih iz ruševina E, uzrokovanih potresom. Kada dođe do elementarnih nepogoda, prvi koji interveniraju su lokalne vlasti. One su ti e, koji dakle moraju prvi reagirati i logično je da oko njih se stvori mreža ne samo spontane solidarnosti već organizirane e, pomoći jer pružanje pomoći u slučaju elementarnih nepogoda mora biti profesionalno, dakle stručnjaci se moraju time baviti i moraju točno znati što im je činiti. A mislim da ova europska dimenzija treba uzeti u obzir upravo ono o čemu je govorio kolega Zambeti u svom izvješću. Dakle, treba raditi izuzetno na prevenciji što je nešto što treba e, raditi bez obzira na granice ili možda reći treba uzeti u obzir te granice ali treba znati da politička dimenzija e, se tu briše kad se radi o elementarnim nepogodama koje ne poznaju političke granice. Dakle, ovo mišljenje je važno, treba stimulirati europsku politiku i treba dakle uspostaviti nešto na ovu temu. Hvala. E, Jacques Blanc ima riječ. Hvala, želim čestitati izvjestitelju. I želim naglasiti kada se obnašaju dužnosti u prekograničnim regijama u pograničnim regijama da se moramo suočiti s e, elementarnim nepogodama. E, među njima e, su tu i požari. Ja sam ih također proživio. Mi u Pirinejima smo vrlo blizu Katalonije i zato nam se čini da je izuzetno važno da i prevencija i reakcija na takav događaj budu zajednički. Treba poštovati e, kapacitete i mogućnosti angažmana dobrovoljnih vatrogasaca. U Francuskoj, u velikom broju francuskih departmana glavnina e, vatrogasaca su oni iz dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ali s obzirom na jednu direktivu postoji pojavio se rizik da se dobrovoljne e, vatrogasci, da se njihov status svede na status zaposlenika, što dovodi u pitanje sam status dobrovoljnih vatrogasaca. Treba dakle poštovati situaciju u svakoj državi, a bez obzira radili se o dobrovoljnim ili profesionalnim vatrogascima i e, naročito što ste spomenuli angažman mladih, ne smije eh, zakonodavni tekstovi dovesti u pitanje angažman takvih službi. U svakom slučaju, hvala lijepa na ovom izvješću. Hvala sada Donato Toma ima riječ. Hvala Predsjednik sam e, male regije koja ima pregrš problema zbog elementarnih nepogoda kako potresa, tako i požara. E, srećom, puno radimo na organizaciji. Mi smo na Jadranu i u tom smislu surađujemo sa e, pograničnim, prekograničnim regijama na Balkanu. Imamo dakle nešto što je vezano za naš način rada i dakle kad razmišljam o mnogim stvarima moram čestitati izvjestitelju Džambetiju jer je njegovo izvješće vrlo iscrpno i zaista se bavi konkretnim pitanjima. To je vrlo E, konkretno mišljenje i kaže kako je važno kada se intervenira prekogranično da treba imati pravila. Jer kad treba hitno djelovati, važno je shvatiti tko e, mora što učiniti. Dakle, dijelim e, upravo taj pristup kada vi kažete da treba eliminirati barijere koje postoje među pograničnim regijama. Moram reći da ću glasati za ovo mišljenje i to zaista e, s puno uvjerenja da je pozitivno. Hvala lijepa, nitko drugi više se ne javlja za riječ, pa ću dati ponovno riječ našem izvjestitelju. Hvala lijepa. Dok sam radio na ovom mišljenju, moje je se iskustvo obogatilo i time što sam vidio da imamo izvrsnih primjera suradnje u Europi. Baš kao što je rekao kolega Jakopo, suradnja između Friulija i Slovenije je vrlo dobra i e, treba je uzeti kao primjer. Dakle, e, moramo e, znati da postoje dobra suradnja s jedne strane, ali također postoje i situacije gdje se nema pojma što se nalazi s onu stranu granice, svega nekoliko kilometara udaljeno. Što se tiče kolegi Blanu mogu mu odgovoriti da mi tu e, ne e, izjednačujemo profesionalce i dobrovoljce profesionalci imaju sasvim sigurno svoju ulogu, ali snaga dobrovoljnih dobrovoljaca je nevjerojatna. Da nema tih dobrovoljaca, mnogo toga bi e, krenulo krivo. Dakle, moramo svakako naglasiti e, rad dobrovoljaca i ono što moramo napraviti je samo povećati mogućnost obuke i suradnju i s drugim zemljama i s drugim snagama e, kada, e, kako treba zajedno raditi u odnosu na različite rizike. Ali e, mnogi među tih dobrovoljaca u mirno dobsko vrijeme, dakle kada nema problema obavljaju neku drugu profesiju, a daju, e, ali interveniraju e, kao pomoć u trenutku kada dođe do elementarne nepogode. Dakle, dobrovoljci su oni koji temeljito podržavaju i pomažu ovim situacijama. Hvala. Hvala lijepa. Krenut ćemo sada na glasanje o različitim amandmanima koji su podneseni. Krenut ćemo sa amandmanom broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman drugi, izvjestitelj amandman e, koji e, izmjenjuje e, amandman dva, ko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Um, izvjestitelj amandman 3 koji zamjenjuje tre, amandman broj 3, ali uz koji imamo još jedan usmeni kompromis kojeg možete vidjeti na ekranu. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Četvrti amandman, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Peti amandman, izvjestitelj amandman koji izmjenjuje peti amandman, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Šesti amandman, tko je za? Protiv? Usvaja se. Sedmi amandman koji je za? Protiv? Usvaja se. Osmi amandman koji je za? Protiv? Usvaja se. Deveti amandman koji je za? Protiv? Usvaja se. Deseti amandman koji je za? Protiv? Usvaja se. I jedanesti amandman, tko je za? Protiv? Usvaja se. Završno glasanje. Tko je za mišljenje? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Jednoglasno usvajamo mišljenje te čestitamo izvjestitelju na tom uspjehu. Nous en maintenant Sada ćemo preći na mišljenje o novoj europskoj agendi za ubrzanje razvoja pomorske industrije. Pozivam našeg izvjestitelja Kristofa Kržoa da nam se pridruži, a predsjedanje ću sada predati Marku Markuli, jer sada moram ići dočekati povjerenika. Vidimo se uskoro. Okay, um, U redu, dame i gospodo, ne možemo nastaviti. Vidim uh, da je naš izvjestitelj Kristof Klešo ovdje, da nam može dati uvod uh, vezano uz njegovo izvješće. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Prije svega bih htio zahvaliti svim članovima odbora koji su podnijeli amandmane i koji su doprinijeli e, tome da je sada mišljenje još i bolje. Hvala mom sučnjaku, e, Antoanu Rabau i mojim suradnicima. Dragi kolege, čeka nas e, nekoliko mjeseci još do uspostave nove komisije. Nekoliko naših nedavnih mišljenja su utjecali na izradu plana puta u komisiji, a imamo još i posla pred nama. Ova pitanja vezano uz mora primjerice u potpunosti nedostaju iz novog strateškog programa kojeg je usvojilo nedavno vijeće. Ovo mišljenje, a prije svega i nas, stavak um, toga u smislu komisije predstavljat će i test. Test vezan uz to koliko želimo more i pomorsku industriju staviti uh, kao prioritetno pitanje Europskoj uniji. Zatim isto tako test vezano uz vjerodostojnost uh, onoga što kaže komisija o potrebi da se izgradi nova industrijska politika. Ako je tome doista tako, onda moramo pomorskoj industriji e, dati jedan novi europski plan puta koji će biti konkretan i operativan i koji će pogivati razdoblje sve do 2030. godine. Što se tiče industrijske politike, to smo vidjeli jučer sa e, gospođom Belžu, ne želimo više čuti od Europske komisije da nam kaže da e, se za taj sektor trebaju koristiti postojeći instrumenti, a ako želite neke posebne aktivnosti, onda nam pokažite da su oni doista neophodni. Kada bismo slijedili takvu logiku, onda bismo toliko dugo trebali za uspostavu svega toga da bi e, u industrija već nestala. Baš nasuprot toga moramo se suočiti sa trenutnim industrijskim izazovima. Trebamo u tu svrhu izraditi specifične alate koji će služiti pomorskoj industriji, prije svega što se tiče financijskih instrumenata. Ovo mišljenje je također i test vezano uz to koliko su europljani svjesni o tome da je potrebno razviti našu trgovinsku politiku i našu politiku tržišnog natjecanja kako bismo zaštitili radna mjesta i dopustili e, toga da e, imamo europske šampione u tom području. To je isto tako na kraju krajeva test vezano uz to koliko smo sposobni mobilizirati e, pomorsku industriju kako bismo i zaštitili klimu sa dekarbonizacijom pomorskog prometa, sa obnovljivim energijama koje se koriste ili u smislu recikliranja plastike na koju nalazimo u morima. Mi želimo tu isto tako naglasiti to da moramo promicati i zanimanja u pomorskoj industriji, da ih moramo učiniti aktivnijima za mlade, da to treba doprinijeti razvoju obalnih područja i razvoju održivog gospodarstva na tim obalnim područjima. Naše regije imaju bogate ekosustave, imaju bogato iskustvo kako bi se poboljšao razvoj e, pomorske industrije. Zbog toga predlažemo da se uspostave mreže European Sea Tech, to bi bio taj naziv, kako bismo e, poboljšali međuregionalnu suradnju i naišli na neka rješenja od ozdo prema gore. E, imamo dosta velik broj amandmana, mi smo bili značajnim brojem, ja sam i određen broj njih sam podnio, to je bilo važno kako bismo uzeli u obzir mišljenje svih e, dionika. Što se tiče povjerenska NAT, e, trebali smo zaključiti s radom već e, u ožujku. U prvenstvu NAT, a i ovdje na plenarnom zasjedanju vidjeli smo da mnogi amandmani govore o tome da je potrebno ulagati u tradicionalne aktivnosti u smislu ribarstva i akvakulture. Ja se slažem s tom vizijom, zato što kada govorimo o plavom biogospodarstvu, gospodarstvu e, je to gospodarsko i industrijsko e, područje koje će biti najvažnije za budućnost upravo ono e, koje je u tom smislu važno već danas. Mnogi članovi su insistirali na potrebi da treba biti specifičan pristup za pomorsku industriju i za podršku lukama eh, u najudaljenijim regijima Europske unije. Ja sam također eh, uzao u obzir te vrlo važne prijedloge. Dragi kolege, sada očekujem vaše primjedbe i očekujem i glasanje. Dosta sam pouzdan, vjerujem da doista svi zajedno možemo eh, zajedno u nekoliko mjeseci osnažiti ovo mišljenje jer imamo E, to sektorsko pitanje pomorske industrije koje pokriva nekoliko industrije u Europi, da imamo tu zajedničke izazove e, koji se tiču različitih povjerenstava i koji se tiču i obalnih područja u e, s, različitim državama članicama Europske unije. Zahvaljujem vam na pažnji. Hvala vam. Hvala vam na uvodnim riječima. Ima li javljanja za riječ? Izvolite. Eh, herr president, kära ledamöter. Eh, när Gospodine predsjedniče, kada govorimo o manima, u broju mi nećemo glasati za 16. amandman kao švedsko izaslanstvo zato što kada spominjete određene regije i područje onda zanemarujete druge. Mislim da slično Slične stvari zabrinjavaju druge izaslanstva poput e, Poljskog. Govorimo ovdje o području Baltičkog mora, tu je potrebno zauzeti odgovarajući pristupi. Evo, htio sam vas se obratiti i istaknuti da mi ovo nećemo podržati. To je nešto što je za nas jako važno jer je riječ o posebnoj zoni. Hvala. Govorili ste o amandmanu broj 16, ako sam dobro razumio, kaže predsjednik. Dobro, to je dakle rezultat e, pregovora, dakle dvaju skupina i ne morate sada e, zato ne glasati, kao što ste spomenuli. To, ono što ste spomenuli u svojoj intervenciji je ono što se riješilo dogovorom između e, skupina. Ima li još javljanja za riječ? Koliko ne, onda prelazimo na glasanje. Amandman broj 1 izvjestitelja, dakle 1R. Tko je za? protiv, usvaja se, jedan se ne razmatra. Predlažem eh, glasovanje u skupu amandmana 2 i 3. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Amandman broj 4. Izvjestitelj je eh, za ovaj amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Broj 5. Izvjestitelj protiv. Tko je za? Protiv. Odbija se skup amandmana 6, 7, 8 i 9. Tko je za? Protiv. Nitko, dakle usvojeno. Broj 10. Tko je za? Protiv. Većina je za, usvaja se. amandman izvjestitelj 11R. Er. Tko je za? Izvolite, izvjestitelj želi ovdje nešto objasniti. Da, samo da inzistiram na ovom amandmanu jer se tu radi o našem pristupu prema međunarodnoj trgovini. U povjerenstvu smo uspjeli pronaći kompromis sa gospodinom Galerom gdje smo rekli da se Europa treba zaštititi od nelojalne konkurencije izvana, a istodobno treba eh, izabrati multilateralne pregovore i eh, slobodnu trgovinu svaki put kada je to dobro za našu učinkovitost. Ima jedan amandman eh, naših grčkih kolega gdje se govori o jakoj liberalizaciji liberalizaciji e, pomorskih usluga što je suprotno e, tog te, te ravnoteže koje smo uspjeli naći u povjerenstvu NAT. Dakle, e, tu se radi ne samo o industriji nego i uslugama i stoga nadam se da ćemo usvojiti taj amandman jer smo tu našli ravnotežu u povjerenstvu NAT. Hvala vam na ovom pojašnjenju. 11R pokriva Amalmane 11, 12 i 13. Ukoliko se ono usvoji, ovi se ne razmatraju. Tko je za ovaj Amalman? dakle 11R? Protiv? Moramo provjeriti. Can we close the vote? Možemo li zatvoriti glasanje? Ne još. Okay, now we can close. Sada zatvaramo. Većina je za, dakle usvojeno. 11, 12, 13 se ne razmatraju. Predlažem glasanje u skupu amandmana od 14 i 15. Tko je za? Protiv? usvaja se 16 je povučen nećemo se dakle time baviti broj 17 tko je za protiv usvojeno broj 18 tko je za protiv nitko 19 R. To pokriva man 19. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 19 se ne razmatra. 20. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 21. Tko je za? Protiv? Većina je za. Idemo na 22R. Izvjestitelj Maman, Tko je za? Protiv? Nitko, dakle, usvojeno. 22 se ne razmatra. 23. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Protiv? Većine protiv. Odbija se. Predlažem ukupno glasanje, dakle 24 do 31. Tko je za ove amandmane? Protiv? Nitko. Oni su se dakle svi usvojeni. Idemo na amandman 32. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman izvjestitelja 33 R. Tu su amandmani 33 i 34. Tko je za? Protiv? Većina je za. Usvojeno. 33 i 34 se ne razmatraju. 35. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Opet skup amandmana od 36 do 42. Tko je za? Protiv? Nitko. Dakle, svi su usvojeni. Amandman izvjestitelja 43R. Tko je za? Protiv? usvoja se. 43 se ne razmatra. 44R. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 44 45 se ne razmatraju. amaman izvjestitelja 46R. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. 46 i 47 se ne razmatraju. I to je to. Sad imamo konačno glasanje o ovako izmijenjenom mišljenju. Tko je za? Protiv? Jedan. Suzdržani? Jedan. Dva, tri. Dakle, velikom većinom je ovo mišljenje usvojeno. Čestitamo gospodine izvjestitelju. Right, Prelazimo na sljedeće mišljenje, dakle višerazinsko upravljanje i međusektorska suradnja u borbi protiv energetskog siromaštva. Nego mi što mogu predstaviti Katu Tuto, molim vas da nam date uvod u ovo mišljenje. Hvala lijepo. Ako sam dobro razumjela, moram se strogo držati vremena koje mi je dodijeljeno. Hvala vam na ovoj prilici. Mnogo se govori o energetskoj tranziciji, a jako malo se govori o tome tko će platiti cijenu te tranzicije. Imamo više od 50 milijuna evropljana koji se svakog zime susreću sa teškoćama kada je riječ o plaćanju računa za grijanje Imamo više od 80 milijuna e, sugrađana koji žive u neadekvatnom prostoru, koji nije kvalitetno izoliran, veliko, ima velik problema sa vlaznošću i tako dalje. Međutim, ja sam htjela skrenuti vašu pažnju na ono što vi možete učiniti kao predstavnici lokalne vlasti, dakle, gradonačelnici i tako dalje. Vlade sporo reagiraju kada je riječ o obračunu sa problemom energetskog siromaštva. Ne postoji ovdje obvezujuća definicija i nameće se pitanje što možemo mi učiniti na, na lokalnoj razini vlasti. Mi možemo mnogo bolje e, utvrditi tko su ovi ugroženi potrošači, mi jako dobro znaju, ko, znamo ko su te skupine. Moramo razumjeti da ovo nije samo socijalno pitanje. Tri glavna razloga za ovo su niski prihodi, visoke cijene energenata i e, loše dakle stanje sa tim stambenim prostorima. Energetsko siromaštvo dakle nije samo socijalno pitanje, to je povezano sa pitanjima zaštite okoliša, Primjerice imamo situaciju koju ljudi spaljuju otpad da koji koriste za grijanje. To je socijalno pitanje, ali i ekološko pitanje. Na lokalnoj razini je zato jako važno zauzeti ovaj, ovaj sveobuhvatni pristup u rješavanju tog problema. Znam da ste, da jako dobro znate što je sporazum gradonačelnika, dakle riječ je o pokretu gradonačelnika koji se zalažu za ispunjenje ciljeva borbe protiv klimatskih promjena, dakle oni se bave pitanjem energetskog siromaštva, to je treći stup tog sporazuma. Ukoliko predstavnici lokalne vlasti žele riješiti ove probleme, ukoliko se žele uhvatiti u koštac s ovime, ukoliko želite e, naučiti iz dobrih e, primjera, prakse, onda se pridružite u sporazumu gradonačelnika. Oni će vam pomoći da se pozabavite ovim pitanjem, da vidite koji su primjeri dobre prakse, da vidite koja se metodologija koristi, kako se identificiraju ovi problemi. I imate pravo na pomoć iz observatorija, dakle koji se bavi energetskim siromaštvom, tamo su vam na raspolaganju razni podaci koji vam mogu pomoći u radu. Evo, htjela sam vam skrenuti pažnju na to, to spada u vaše obaveze, morate pomoći građanima, potrošačima. Na taj način ćete pomoći vašim sugrađanima da žive u zdravim, odgovarajućim stambenim prostorima. Da, također, svi morate biti dionici u ovim pitanjima vezanima uz energetiku. Hvala vam na pažnji, hvala na svim amandmanima i govornica je prekinuta. Hvala vam, hvala vam što ste nas podsjetili da svi nešto možemo učiniti, da svi imamo tu obavezu. Imali javljanja za riječ, izvolite. Eh, eh, hvala lijepa. Hvala vam kolegice Tute što ste izradili ovo mišljenje. Naglašavate važnost uloge regionalne i lokalne vlasti. Činjenice da imamo tu odgovornost i da je moramo preuzeti. Mislim da ovo mišljenje je da se bavi vrlo važnim pitanjima vezanim za energetsko siromaštvo. Dakle, niski prihodi, visoke cijene energenata, ali tu je taj treći element e, na kojem bismo svi mogli više djelovati, a to je ova loša izolacija stambenih prostora. To podrazumijeva energetsku, odgovarajuću energetsku obnovu u smislu energetske učinkovitosti, stambenih prostora, to je nešto što spada u domenu djelovanja lokalne vlasti, te bih vas evo pozdravio bih ovo mišljenje i podržavam ga. gospodin Gabor. Hvala vam. Dodao bih eh, jednu problematiku ovome što je navela kolegica. u e, luksuznim životnim prostorima, luksuzni životni životni prostori se ne mogu promišljati, a da se pritom e, ne misli na gradnju primjerice kamina i slično. To podrazumijeva i e, trošenje drvne građe, dakle u smislu grijanja. To znači veliko sagorijevanje. dakle i to znači povećano zagađenje i slično i to mi se čini jako neobičnim. Kada govorimo o najranjivijim e, skupinama građana onda je tu jako teško zajamčiti energetsku odgovarajuću energetsku tranziciju u postrojenjima koje se nalaze blizu urbanih centara, imamo, imamo naselja, neka su ta naselja izložena posljedicama sagorjevanja neodgovarajućih goriva, možda bi trebalo promisliti odgovarajuću zaštitu ovih ljudi koji žive u tim krajevima. Hvala vam, gospodin Karajanis. Πολύ καλή γνωμοδότηση από τη συνάδελφο. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα μιλάμε Hvala. Zahvaljujemo kolegi na ovom izvrsnom mišljenju. Puno govorimo o energetskom siromaštvu do kojeg dolazi zbog socijalnih razlika. Siromašni i bogati su tu, a bogati načinom života zagađuju i imaju ogromne automobile, bazene koje i griju a e, siromašni istovremeno se pokušavaju grijati na drva loše kvalitete. Svatko od nas mora inzistirati da mladi, da djeca kao i njihovi roditelji e, se obuče i da svakodnevno koriste obnovljive izvore energije. Hvala vam. Sada prelazimo na glasanje. Amandman broj 1. Tko je za? protiv, usvojeno. Amandman izvjestitelja 2R, tko je za, protiv, usvojeno. Dva se ne razmatra skup amandmana 3, 4, 5, 6 i 7. Tko je za? Protiv? Svi su dakle usvojeni. Amandman izvjestitelja 8R. Tko je za? Protiv? 1. Usvaja se broj 9. Tko je za? Protiv? Nekoliko. Broj 10. Tko je za? Protiv? Usvaja se broj 11. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se. Konačno glasanje o ovako izmjenjenom e, mišljenju. Tko je za? Protiv? Nitko. Suzdržani? Nema suzdržani. Dakle, jednoglasno usvojeno. Čestitamo izvjestiteljici. Okay, eh, Commissioner Canete and eh, karl Lamberts i pravovjerenik Kanjete uskoro stižu, dakle sada ćemo imati jednu kratku pauzu te nastaviti sa radom. Kako? Kako?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

Dragi kolege, nastavljamo sa zasjedanjem. Dragi gospodine povjereniče, kao prvo bih vam htio zahvaliti srdečno na tome što ste opet ovdje s nama danas. Vrlo mi je drago što smo jako dobro surađivali u proteklih pet godina, te mi je drago što ste uvijek bili E, na raspolaganju za odbor regija. Imali smo nekoliko prilika da održimo razmjenu gledišta o klimatskim e, politikama, o okolišnim politikama i energetskim politikama Europske unije. I veliko mi je zadovoljstvo što ste i ovdje danas s nama. Kao prvo da bismo povukli crtu e, vezano uz e, idućih pet godina, intenzivnih godina, gdje ćemo imati novi mandat Europske komisije, Europskog parlamenta, ali isto tako i e, odbora regija. Prošli tjedan Europska komisija objavila evaluaciju nacionalnih planova e, za klimu i energetiku, te je jasno zatražila država članica da pojačaju svoje ambicije. još imamo dugačak put za prijeći e, ako želimo do 2040. godine postići sve naše ciljeve, te izraditi onda i europsku strategiju koja će biti dugoročna, vezano uz e, klimatsku neutralnost i ako ju želimo i provesti. E, to možemo učiniti na učinkovit način samo ako je ona rezultat dijaloga svih razina vlasti građana i svih drugih e, strana koje se ovo tiče. Europska unija e, se obvezala da će provesti pariški sporazum i e, da će ispuniti ciljeve. Pregovori prije sljedećeg sastanka COP će se uskoro zaključiti e, u Bonu. Imamo još nekoliko e, tjedana da se pripremimo za COP25. Europska unija ne samo da želi biti najzimniji zadatka što se tiče preuzetih obveza, već želi i zadržati predvodeću ulogu što se tiče klimatske politike sa dugoročnom vizijom vezano uz klimatsku neutralnost a uzgled rečeno naš odbor to podržava već jako dugo. Europska komisija mora i dalje e, biti jako ambiciozna, te mi, gospodine Vrniće, e, cijenimo vašu ulogu u tome. Naši gradovi, naša sela svakodnevno se bore protiv učinaka klimatskih promjena. A Zahvaljujući inicijativi i e, uspješnom zaključenju sporazuma gradonačelnika, primjerice smo uspjeli evaluirati što oni rade. Tu smo rekli da ćemo još i pojačati naše napore do 2030. godine. Naša lokalna i regionalna tijela vlasti su, vlasti su oni koji se najviše bore kako bi Europa postala doživija, bore se za građane i za poduzeća. Ali ta ista tijela vlasti Europske unije e, njima treba jedan ambiciozan zakonodavni okvir koji će uzeti u obzir njihova iskustva, njihove najbolje prakse, ali su tako i njihove potrebe, njihove poteškoće i e, posebne ranjivosti. Treba nam proračunski okvir i odgovarajuće financiranje kako bismo mogli financirati e, provedbu plana za klimu. I stoga nam je vrlo drago što danas možemo raspravljati s vama, te vam bez znanja odgode, gospodine Prveniće, sada predajem riječ. Dear Mr. President Lambert, Dragi predsjedniče Lambertse, dragi izvjestitelji, dragi kolege, želim vam srdačno zahvaliti na tome što ste me pozvali danas e, na ovaj sastanak i e, na tome što kontinuirano i konstruktivno radite na klimatskim pitanjima. E, Približava se kraj mandata komisije, znamo da je ovo i jedan e, e, posebno važan trenutak jer moramo odlučno djelovati kako bi se borili protiv klimatskih promjena. To je sada jasnije nego ikad prije, e, kako što se radi ograničavanja obujma tih promjena kao i prilagođavanja štetnim posljedicama. Europski građani to znaju. Nedavni protesti za klimu su jasno rekli da se traži djelovanje. Vidimo da su građani spremni također u tome sudjelovati i da snažno podupiru Europsku uniju. U tom kontekstu je rad odbora regija od ključnog značaja. Regionalna i lokalna tijela su ključne važnosti kada se radi o premošivanju tog jaza između donošenja odluka na europskoj razini i svakodnevnih aktivnosti koji su blizu građanima i s kojima možemo ostvariti naše ciljeve. Zahvaljujem regionalne i lokalne čelnike na njihovom važnom radu na klimi, energetici i pitanjima održivog razvoja. Imamo različite inicijative koje su e, vrlo važni, imamo i zajedničke vrijednosti. S time pokažemo da smo za višrazinsko upravljanje kada se radi o e, akciji protiv klimi. Sporazum gradonačelnika će jako doprinijeti provedbi za zakonodavstvo do 2030. godine i za strategiju o prilagođavanju klimatskim promjenama. E, sporazum gradonačelnika je najveća inicijativa što se tiče gradova i mjesta u, e, regijama, lokalnih ministarstava i drugih. Više od 9000 gradova je postavilo kvantificirane cilje za smanjenje emisija, a više od 1500 gradova su se također obvezali na to da će razviti i provesti e, određene aktivnosti, a taj broj se stalno povećava. Pozivam vas da iskoristite svaku priliku da i drugi regije, druge gradove e, potičete na to da se pridruže sporazumu i da to što više iskoristimo. Neće za vas biti iznenađenje to, ali ipak ću to reći, trebamo isto tako posjetiti na e, izuzetan uspjeh lokalnih i regionalnih čelnika. Mnogi gradovi su si e, postavili ambicioznije ciljeve za 2030. godinu od nacionalnih vlada, što je izvrsno ukoliko se poštuju pravila uh, tržišnog natjecanja. Imali smo i sastanak na vrhu u svibnju. U 20, I tamo su se gradovi 25 e, država članica i 7 e, država izvan Europske unije e, obvezali na određena postignuća. Gradovi su e, čvorišta stanovništva inovacija i e, stoga mogu ponuditi e, najbolje raspoloživa i najviše troškovno učinkovita rješenja za borbu protiv klimatskih promjena. Ali na drugu stranu tu imamo najviše ljudi i najviše imovine i zbog toga je tu i koncentriran rizik. E, klimatska ranjivost i socioekonomska ranjivost e, se preklapaju i stoga trebamo vidjeti koji su rizici i integrirati prilagodbu na klimu u planiranje gradova, što će biti važno za otpornost ranjivih e, skupina stanovništva. U tom kontekstu dopustim da spomenem isto tako i čitav niz inicijativa, primjerice o energetskom siromaštvu, o regijama u tranziciji koje eksploatiraju ugljen i o otocima sa čistom energijom. Moramo podržati te regije i te dijelove stanovništva koji su su suočeni sa najvećim izazovima tako što će izmjenjivati iskustva i e, najbolje prakse na učinkovitiji način i tako možemo pronaći e, dodanu e, vrijednost, europsku dodanu vrijednost i pobrinuti se da nijedna regija ne zaostaje. Istodobno, ne događaju se klimatske aktivnosti samo u gradovima. Učinci klimatskih promjena se osjećaju u svim našim regijama, u urbanim i u ruralnim dijelovima. Lokalne zajednice diljem Europe moraju i mogu biti dio rješenja. Imamo e, ciljeve koje je komisija postavila za E, smanjenje emisija stakleničkih plinova na nula, na nula do 2050. godine. Za to moramo odmah djelovati u svim sektorima i nitko ne smije zaostajati. Morat ćemo imati e, dobru tranziciju svih sustava što se tiče getting industrije, korištenja zemljišta, ekosustava, planiranja infrastrukture, a ne smijemo zaboraviti niti provedbu šireg okvira za razvoj, a to su ciljevi održivog razvoja. Istodobno, e, provedba ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe E, klimatskim promjenama i aktivnosti s tim u vezi ne tiču se samo izazova. To je nešto što možemo iskoristiti isto tako kao priliku, priliku od kojeg će e, izravno imati korist naši građavi, stvarit će se nova radna mjesta, imat ćemo čišći zrak, bolje zdravlje. E, klimatski planovi zajedno sa tehničkim preporukama koje imamo u nacionalnim planovima za upravljanje šumama su tu važni. Isto tako želim reći da smo na razini Europske unije e, se obvezali da ćemo smanjiti e, stakleničke plinove i da ćemo pružiti e, sigurnu opskrbu energije građanima. Mi smo najveć gospodarski prostor koji ima obvezujući okvir vezano za ono što smo obećali u okviru Pariškog sporazuma. Mi imamo ciljeve za 2030. godinu za smanjenje emisija staklenih plinova, za energetsku učinkovitost, za obnovljive energije, obnovljive energije i stvorili smo jedinstven sustav e, klimatskog i gospodarskog upravljanja što nam dopušta da države članice Europske mogu kolektivno planirati i ispuniti ciljeve za 2040. godinu, kako radimo na tranziciji da pređemo prema gospodarstvu koji će imati nultu e, stopu emisija. To će također dovesti do veće dosljednosti i do veće predvidljivosti ulagače. U tu svrhu države članice moraju e, imati e, planove za energetiku i klimu za razvoj 2021. do 2030. kako bismo se pobrinuli da mogu ispuniti ciljeve. Sve države članice moraju e, početkom godine objaviti nacrte, a prošlog, prošlog tjedna smo imali jednu procjenu tih planova što je velik korak kako bismo se ponudili da ostvarimo ciljeve 2030. godine. I dok je naša sveukupna evaluacija svih tih planova pozitivna u komisiji, ipak još možemo dosta toga poboljšati što stoji u preporukama koje je komisija iznjela. Gdje smo sada? Dobra je vijest ta da smo sveukupno smanjili emisije stakleničkih plinova u Europskoj uniji već, sa, to, već u tolikoj mjeri da smo u skladu s našim ciljem od manje od 40% usporedbi sa 2019. godinom do 2030. godine. Ali to nije tako kada se radi o sektorima izvan sustava trgovine emisijama gdje ćemo smanjiti emisije za 28%, a ne za 30% e, u usporedbi sa 2005. godinom do 2030. godine. Isto tako vidimo da postoji jaz od e, jaz u ambicijama između e, ciljeva o obnovljivim izvorima energije što se tiče 32% e, krajnje potrošnje energije i e, cilj za energetsku učinkovitost od 32,5%. Za obnovljive izvore tu imamo jaz od 1,6 postotnih bodova, a za energetsku učinkovitost imamo još i veći jaz koji bi mogao iznositi čak 6 postotnih bodova i tu moraju države članice više raditi. Dobro vijest je ta da države članice sada imaju 6 mjeseci da E, povećaju svoju nacionalnu razinu ambicija i e, Zatim će komisija analizirati i iznijeti svoje preporuke i tako podržati države članice koje moraju dovršiti planove do kraja godine. U tom procesu moraju se pominuti da javnost e, pravovremeno ima priliku sudjelovati u pripremi završnih planova i to na učinkovit način jer te interakcije trebaju doprinijeti tome da se poveća razina ambicije e, krajnjih planova, isto tako i da se u to e, opipljivi primjeri projekata i političkih mjera uključe za idućih deset godina. E, Europska komisija će se pobrinuti da se sve razine uzmu u obzir a ako gledamo nakon 2000. godine, prošlog studenog je Europska komisija pripremila stratešku dugoročnu viziju za eh, gospodarstvo do 2050. godine koje će biti klimatski neutralno. U toj viziji eh, imamo smjernice za klimatske energetske politike Europske unije i imamo e, okvir uh, vezan uz to što Europska unija može doprinijeti kako bi se ostvarili ciljevi iz Pariza. To je poziv svim institucijama Europske unije, nacionalnim parlamentima, poslovnom sektoru, nevladinim udrugama, građanima, zajednicama kao i građanima, posebice mladim ljudima, da sudjeluju i da doprinose tome da EU unija može i dalje imati vodeći položaj, da može potaknuti i druge međunarodne partnere da postupe isto. Prošli tjedan je Europsko vijeće raspravljalo o prijedlogu komisije da se postavi dugoročni klimatski ciljevi Europske unije, da eh, EU unija postane klimatski neutralna, dakle da imamo do 2050. godine nultu stopu emisija stakleničkih plinova. I 23 država članica je već usvojilo te mjere, a četiri države članice su zatražile e, dodatno vrijeme za razmatranje i e, e, s time su se svi složili. Komisija će onda promatrati kako izgleda napredak u regijama. Kao prvo zato što smo skoro pa postigli cilj, a što je još i važnije, postižemo to na dobar način. Kada je komisija krajem sudnog prošle godine predstavila tu dugoročnu strategiju, rekli smo jasno da želimo široku demokratsku raspravu gdje ćemo ući u detalje svih tema koje smo predložili i da će sve države članice si uzeti određeno vrijeme za to i da će se tom posvetiti. To se događa diljem Europske unije. Vrlo nam je drago što je većina država članica e, sada donijela zaključke, a nismo iznenađeni da je u nekim državama članicama potrebno još više rasprave e, kako bi se to zaključilo. Druga stvar, e, to je isto tako nešto jako pozitivno, to je uloga regija u svemu tome. Ključno pitanje je kako da to ostvarimo, koji su uvjeti koje možemo postići klimatsku neutralnost te e, okolišne i socioekonomske promjene koje će biti uspješne. To je veliki izazov za Europu Imamo tehnologije, imamo resurse da to postignemo, ali kako da ih mobiliziramo e, u potrebnom opsegu i dovoljno brzo? Koji su to okidači, koji su poticaji? U tim e, okolnostima je e, dobro da će Europsko vijeće još zadržati pitanje klimatske neutralnosti neko vrijeme na programu i da traži od komisije da radi na uvjetima s kojima ćemo imati pravilnu tranziciju koja će biti učinkovita i troškovno učinkovita također koju misija već počela raditi na tome kako bi olakšala tu tranziciju. To bi nas trebalo eh, dovesti još i korak bliže tome da eh, E, imamo ambicioznu dugoročnu strategiju do 2020. godine kao što to traži Pariški sporazum i da pokažemo i dalje vodstvo na globalnoj razini. Na međunarodnoj razini e, sada je politički fokus e, na provedbi ciljeva koje su različite države preuzele u Parizu na nacionalno utvrđenim doprinosima. Upravo sada se pregovarači nalaze u Bonu sa svojim međunarodnim pandanima na klimatskoj konvenciji UN-a i s time će, mislimo, postići e, da se ostvare ciljevi iz Pariškog sporazuma. Ovo je ključni trenutak e, e, jer ćemo imati i sastanak na vrhu koje Ujedinjeni narodi ugošćuju u rujnu za, klimatsku, za klimatsko djelovanje. U svemu tome imamo aktivnosti od nacionalnih vlada i vidimo da je, postoji jasna potreba i za gradove i za regije i za nevladine organizacije da pojačano djeluju. E, vi imate jedinstvenu e, ulogu, vi možete raditi ne samo na vašim teritorijima, već možete predvoditi primjerom i možete e, se pobrinuti da imamo dobru tranziciju, da smo otporni na klimatske promjene. Europska unija podržava regije i gradove kroz europske fondove i 20% fondova želimo staviti na stranu upravo za projekte vezane uz klimatske promjene. smo, imamo više od 100 milijardi eura koje ćemo u određenom razdoblju uložiti u gradove u tu svrhu, više od polovica svih fondova. jedan od glavnih elemenata je podrška vezano uz e, proračun e, koji ćemo imati od 2021. do 2027. godine. Mi smo predložili da 25% e, iznose sredstva koja ćemo izdvojiti za klimatske promjene diljem različitih programa, uključujući poljoprivredu, istraživanje e, i drugo. Također 35% e, novog programa za obzor Europa će se posvetiti tome 15 milijardi eura za klimu i mobilnost. Obzor Europa će imati mnoge aspekte vezano uz pametne gradove i prilagodbu e, klimatskim promjenama. A imat ćemo tu onda još 10 milijardi eura dodatnih ulaganja. Također imamo i određene Eh, određena ulaganja pod eh, InvestEU-om eh, u obliku 30%, što je nastavak EFSU-a, gdje ćemo to iskoristiti za klimatske ciljeve. I imamo i novi program LIFE sa proračunom od preko 5 milijardi eura, gdje ćemo imati aktivnosti za izgradnje kapaciteta kako bismo javnim i privatnim dionicama omogućili tranziciju na čistu energiju i stvaranje klimatske otpornosti diljem Europe. Naši ciljevi, naši prijedlozi su ambiciozni, ali ih možemo postići. I kao, kako bih zaključila, moram reći da e, jako cijenim vaš rad vašu stratešku viziju, e, kao što ju pokazujete ovdje na plenarnom zasjedanju. Vaša razmišljanja, vaši uvodi su neprocjenjivi kada se radi o tome da nam pomognete da identificiramo najučinkovitije aktivnosti i da vidimo što trebamo napraviti na razini Europske unije, e, a istodobno da shvatimo i koliko imamo raznolikih e, socijalnih, gospodarskih i europskih faktora diljem europskih regija. Stoga vam još jednom zahvaljujem na tome što ste toliko opredjeljeni u vašem radu i na svim doprinosima koje ste napravili i koje će ćete napraviti. Hvala vam. Najljepša hvala povjereniče. Vrlo ste istrpno sve ovo obrazložili. Prelazimo sada na naše eh, članove. Velik broj vas se javio za riječ i eh, sada zaključujem popis govornika te istovremeno molim e, sve govornike da se pridržavaju dodijeljenih vremena jer ćemo u protivnom biti u vremenskoj scisci i molim vas već unaprijed za razumijevanje. Započinjemo dakle s političkim stupinama i prvim potpredsjednikom gospodin Ribanima riječ. Gospodine Kanjete, e, dobar dan. E, hvala vam što ste došli na odbor regija kako bi ste nam govorili o energetskoj tranziciji i e, klimi. Izvjestitelj sam na nacionalnom planu za klimu i energetiku i e, zaista se jako puno bavim pitanjima obnovljivih izvora energije i energetskom učinkovitosti. E, čestitam vama i vašim suradnicima jer je Europska unija zaista e, ona koja predvodi na tom planu u svijetu. Moramo reći da se već godinama u Europi moramo nositi s ekstremnim meteorološkim pojavama od e, različitih oluja i uragana do poplava i građani znaju da se tako više ne može nastaviti i da moramo nešto napraviti i neke stvari promijeniti. S održivog e, proizvodnje moramo preći na održivu potrošnju. Već se dugo bavim u mom gradu ovim pitanjima i zato želim komisiji uputiti sljedeća pitanja koja su zaista vrlo bitna što se tiče klime. Po pitanju ciljeva za 2030. godinu oni se moraju pretočiti na nacionalnu razinu vrlo konkretnim mjerama. Ti planovi moraju omogućiti da se ostvare novi ciljevi za klimu i energiju do 2030. godina. Istovremeno moramo znati koji ciljevimo za 2050. godinu. Moramo biti realni, moramo građane i poduzeća uvjeriti u sve to i moramo vidjeti što se može napraviti na lokalnoj razini. Moramo stvoriti podsticaje za E, energetsku tranziciju da bismo imali gospodarstvo koje će biti više energetski učinkovito. A mi iz lokalnih i regionalnih vlasti odgovorni smo da se ti ciljevi ostvare, e, naročito po pitanju urbanog planiranja i energetske proizvodnje. Moramo također e, tome posvetiti pozornost kada objavljujemo javne natječaje i tako dalje. Važno je dakle e, imati odgovarajuća javna ulaganja u sve te sektore. E, naše e, brige trebaju uzeti u obzir u energetskoj i klimatskoj tranziciji u cijeloj Europi. Europska komisija kao i države članice moraju nas saslušati E, po pitanju tih integriranih razina. Regionalna i lokalna razina zaista su odsudne za realizaciju tih planova. Upravljanje klimatskim promjenama izazov je na svjetskoj razini i e, oprostite, kaže predsjednik, morate zaključiti. Nema više vremena, a moramo se državati e, vremena. E, kolega Emiliano sljedeći ima riječ. Hvala vam povjereniče što ste došli u ovom odsudnom trenutku na naš sastanak. To je odsudan trenutak ne samo za naš planet, već i za budućnost Europske unije. Klimatska kriza nam svakodnevno svjedoči o dramatičnoj situaciji u svim europskim regijama i stoga moramo poduzeti hitne mjere. Pred nama je ogroman izazov. Moramo iznaći nove načine proizvodnje i potrošnje kako bismo mogli živjeti u osnovi na temeljima onoga što nam nude naš planet i sva, sa svim svojim ograničenjima. I moramo dijeliti ovaj planet i ostaviti ga našim djeci i unucima. E, napravili smo ogromne korake naprijed u ovom sazivu. Od pariških sporazum do održivih ciljeva razvoja mi u Europi zaista smo svjesni da moramo biti u prvim redovima po pitanju tih promjena. Imamo u tom smislu i povijesnu odgovornost. Hvala vam povjereniče na svom vašem radu i vrlo ste nas lucidno vodili na tom putu. Sada je došao trenutak da se da podsjecaj kako bi temeljne promjene koje su pred nama bile učinkovite i istovremeno pravedne a isto tako u skladu s ciljevima koji su zacrtani za 2030. i 2050. godinu. Mi socijalisti i e, progresisti znamo da sve borbe protiv klimatskih promjena idu rame uz rame s borbom protiv socijalnih nejednakosti kako ova tranzicija ne bi nikoga ostavila po strani. Nadamo se da će i Europsko vijeće opet postati jednoglasno jer to se jednoglasje izgubilo te da će se probroditi različite vizije. S obzirom na to da čak i naši prijatelji iz Sjedinjenih američkih država od 3. ožujka ove godine je e, počeli razmišljati na drugi način. Tog datuma je naime američki kongres usvojio nove zakone vezane za klimatsku promjenu gdje se traži od Trumpove administracije da se pridržava ciljeva iz Pariškog sporazuma. Za nas znači da Komisija, Europski parlament i odbor regija moraju vrlo tjesno surađivati. Uvjereni smo da Europska unija može zaista širiti zajedničko viđenje i svijest o važnosti tih politika. E, mišljenje o kojem ćemo uskoro razgovarati, izvješ, mišljenje za kojeg sam izvjestitelj ja, kao i drugo mišljenje kolegi Zekatije Tuto, su zaista važni e, kako bi one zemlje kojima je to potrebno mogle ostvariti energetsku jednakost, a da istovremeno politike zaštite okoliša ne postanu izvor konkurencije. Nadam se da će u zaključenje vašeg mandata kao i vaš nasljednik e, u, e, omogućiti Europskoj komisiji da se i dalje drži tog pragmatičnog puta na kojem ste bili ovih posljednjih godina. Zaista vam od srca ovdje zahvaljujem. Hvala, a sada riječ ima kolega Kijetari, kolegica Kijetari. Poštovani povedniče, dragi kolege, europski izbori su nam pokazali da imamo podršku za energetsku tranziciju i da to naši građani žele, ali čini se da nisu sve vlade čule želju građana. Četiri države članice su spriječile da imamo klimatsku strategiju do 2050. godine. Mi, e, lokalna i regionalna tijela vlasti, moramo već sada se nositi sa svakodnevnim e, posljedicama klimatskih promjena. Nemamo tako dugoročan cilj, tako daleki cilj pred sobom. Mi već sada moramo ulagati u infrastrukture i stoga me zanima želimo li konačno prestati s time da samo čekamo izaći iz te situacije gdje države članice jednostavno ne djeluju. Zašto se regijama i općinama već sada ne ustupi uloga koju bi trebali imati. To je nešto što želim postaviti vama, gospodine poveniče. Sasak na vrhu u New Yorku i e, COP25 u Čileju u organizaciji jednih naroda su sada pred vratima, a države članice još uvijek nemaju dogovor, što znači da nećemo imati dobru pregovaračku poziciju, jer nećemo imati mandat. Osim toga, Morali smo ograničiti i e, broj delegacija zato što se taj e, sastanak ko izvan Europske unije. Ako vlade države članica ne djeluju i ako delegacije Europske unije ne uključuju zastupnike sa razine regija i gradova, kako onda vi, gospodine Pravniče, danas se možete pobrinuti za to da će se postići ono što govorimo da je ovo jako hitno. Hvala. Hvala lijepa. A sada kolega Pupo ima riječ. Kamo idemo sa ovim uštedama emisijskih e, ugljičnih emisija i jednostavno krećemo prema tome da će se temperatura u svijetu povećati za 3,5 stupnja, što znači da će mnogi gradovi biti poplavljeni. E, to znači da nećemo imati dobar urod na našim poljima i to će značiti masovne migracije. Jer ovi planovi koje imamo planovi su koji vode ka propasti. Jednostavno, nedovoljno smo ambiciozni, nismo na razini onoga što je potrebno, a osim toga milijuni ljudi sada traže da bolje i više djelujemo. Na razini kopa traži se sve više da djeluju logijalne i regionalne vlasti i mi zaista radimo na tome podržali su nas Europski parlament i mnoge organizacije. U okviru procesa kopa mnogi su nas podržali i sada znamo da se mora uzeti u obzir što se radi na domaćoj razini, naročito kada se gleda o izdvajanjima koji daju države. Ipak za sada u vlada Ujedinjene kraljevine nije kontaktirala konkretno moje lokalne vlasti. Pretpostavljam da je to zato što imaju previše drugog posla. Istovremeno, mnoge lokalne vlasti jednostavno proglašavaju e, izvanredno stanje iz klimatskih razloga i traži se da se više toga napravi jer nas se ne konsultira, ne uključuje nas te u nacionalne planove za borbu protiv klimatskih promjena. Vode li nas dinosaurusi, ako su nam oni čelnici, završit ćemo kao dinosaurusi. Hvala. Hvala lijepa, kolega Vlasak ima riječ. Dopustite mi da kažem sada nekoliko riječi o energetskim promjenama u onim regijama koje ovise o fosilnim gorivima. Jako mi je drago da smo iz Europske unije dobili financijsku pomoć za energetsku tranziciju putem energetskih platformi. Te platforme možemo koristiti da pokrenemo pilot projekte u mnogim državama, uključujući Češku, Poljsku i Slovačku. Nadam se da će se ova inicijativa nastaviti te da će je popratiti odgovarajuće financiranje. S obzirom na naš financijski portfelj, energetski portfelj, treba nam financijska pomoć na e, jugoistoku i istoku i u srednjoj Europi. U centralnoj istočnoj Europi pokretač i motor naših gospodarstava je bio ugljen E, baš kao je to bio slučaj u zapadnoj Europi za vrijeme industrijske revolucije. U Ostravi na sjeveroistoku Češke, u sjevernoj Engleskoj i drugdje glavni energetski izvor e, bio je ugljen. Tako je to bilo u 19. stoljeću. U 20. stoljeću smanjila se proizvodnja ugljena što je dovelo do mnogih e, socijalnih problema i energetskoj ovisnosti. Nakon što se pomalo prestao koristiti ugljen, onda regije gdje je ugljen bio okosnica gospodarstva su e, počele e, gubiti taj primat. U Ostravi, u Manchesteru i Charleroi e, zatvorili su se rudnici i mnogi ljudi su e, ostali nezaposleni i ovise o socijalnoj pomoći. Budući da je Churchill lijepo rekao da oni koji ne uče lekcije iz povijesti su osuđeni da je ponovno žive, ne smijemo zaboraviti da su mnogi rudari ostali bez posla. Jer e, sada oni koji dalje rade na tim poslovima nalaze se u krajevima gdje nema puno drugih zaposlenja i ako se prije 2030. godine zatvore sve svi rudnici dovest će to do gubitka otprilike 1300 e, radnih mjesta. Nadam se da ćemo uspjeti spriječiti ove probleme. Hvala Marku Markulajma. Riječ. Hvala vam gospodine Pavaniće. Hvala vam kao prvo na tome što ste jako naglasili regionalnu razinu u vašem govoru. Čuli smo od Jurkija na jučer sličan govor kada je ovdje kod nas govorio o održivom razvoju. Jedan element bih ja naglasio od onoga što ste rekli. To je nešto što nedostaje. Sada bismo doista trebali napraviti sve kako bi se na lokalnoj regionalnoj razini uključili svi ti predstavnici s te razine u donošenju odluka vezano uz to u kojem smjeru idemo. Pogledajte oko sebe, ovdje vidite 350 pedeset e, središnjih e, e, donositelja odluke i mi svi smo u mogućnosti podržati te mjere i razviti te mjere. Kada bismo mogli pronaći dobar model za europsku razinu, da svi imaju osjećaj da sudjeluju u tome, da su uključeni, onda će se to moći prenijeti na globalnu razinu, ali samo na taj način sada možemo napredovati s tim. Danas ujutro ovdje u odboru regija Imamo kao goste različite osobe, veleposlanike i druge. Imali smo sastanak s njima od sat vremena na kojem smo saslušali novi prijedlog Europske komisije, ali mi smo svakako spremni učiniti još i više od toga. I mi smo spremni e, nositi te mjere još i dalje. Evo jedan primjer. Europska komisija prepostavlja da će sve države članice sada e, uspostaviti nacionalne energetske i klimatske planove u redu, ali bez sankcija, bez mjera vezano uz to što se treba napraviti na lokalnoj ili regionalnoj razini, mislim da nećemo moći postići odgovarajuće rezultate. Ono što možemo napraviti je da mi recimo sada prozmemo inicijativu da u našim vlastitim gradovima, našoj regiji e, izgradimo iste takve planove i da ih onda izravno pošaljemo u Europskoj komisiji da s time stavimo e, vlade pod pritisak e, da e, ubrzaju taj proces. još nekoliko stvari danas sam pročitao jedan jedne velike finske novine i ja sam također i sudjelovao u jednom intervju za te novine i mi smo rekli tu da moramo dobro raditi na europskoj razini, na drugim razinama da, nam je potrebno, da su nam potrebne europske inovacije, a i finska vlada i finsko predsjedništvo sada mora pokazati što to znači da imamo taj cilj eh, da imamo e, Finsku bez ugljena do 2030. godine. Imamo sada još i stroži projekt od toga na razini e, mog rada, sad ćemo to i konkretno pokazati, a predsjedništvo vijeće zajedno s vama i sa drugim e, članom komisije mora još dosta toga napraviti. Hvala lijepa. Preostalo je još 16 e, kolega koji se javilo za riječ. Svatko ima po jednu minutu jer e, zaista ćemo se naći u kadnoj vremenskoj stisci za ostatak našeg sastanka. Kolegica Tute prva ima riječ. E, hvala lijepa. E, zaista ću se pokušavati pridržanog e, dodjelnog mi vremena. Kada govorimo o klimi, govorimo i našim ambicijama. E, naši su ciljevi ambiciozni. Mogu vam dati jednu metaforu vlak koji ima lokomotivu i vagoni koji e, moraju se držati e, tog ritma. Ali neki od vagona ostanu e, po strani i ispadnu iz vlaka. To je u našem slučaju su sugrađani koji žive u energetskom siromaštvu i zimi se ne mogu grijati. Imamo ambiciozne ciljeve E, koji trebaju biti značajni da bi se stvorila nova radna mjesta. E, mnoge stvari će se dogoditi zahvaljujući inovacijama. Bitno je da naši mladi ljudi ne samo dobiju diplome, već da imaju mogućnosti e, grijati se kod svoje kuće. To je dio njihove stvarnosti u Mađarskoj primjerice. Moramo dakle da se e, po e, govornica. Hvala vam. E, vaš je govor doista bio nadahnjujući. Ja bih se koncentrirao na dva pitanja. To je uloga lokalne vlasti te kontakt sa našim sugrađanima. Oni su ti koji moraju upravljati energetskom e, tranzicijom i zaštitom okoliša. Dolazim iz regije Lodz. U Poljskoj to je jedna regija u kojoj se uvelike koristi ugljen kao energent. E, to je naša stvarnost. Mi moramo smanjiti emisije u skladu sa programom do 2050. Moramo smanjiti proizvodnju lignita u tom dijelu zemlje. To su za nas sve veliki izazovi jer se naša e, energija temelji na ovoj industriji mi smo uložili e, e, do sad 4 milijarde eura u to i treba će još nastaviti sa ulaganjem kako bismo dostignuli ciljeve. Hvala vam. Ja sam e, gradonačelnik drugog grada po veličini u Rumunskoj. Mi smo uključeni u projekte za mobilnosti. imamo ciljeve koje želimo dostići do 2025. Ja podržavam vašu viziju, dakle klimatski neutralnu Europu do 2050. I kako sada postići taj cilj? Tu imam dva komentara. Mislim da moramo poboljšati komunikaciju s našim građanima. Oni moraju podržavati naše ciljeve, zato što ovo nije rasprava koja pripada elitama. To treba ući u naš svakodnevni život, dakle riječ o komunikaciji sa građanima. Moramo biti konkretni. Dolazim iz bivše komunističke zemlje i mora se staviti naglasak na energetsku obnovu stambenih eh, objekata. Hvala lijepo. Merci. La parole maintenant notre collègue Kolegica Birgit Hune, izvolite. Pa, Poštovani gospodine Prvniče Kanjeta, ja pozdravljam priopćenje komisije e, čist planet za sve. E, tu imamo smjernice vezano uz to kako bi do 2050. godine trebala e, sudjelovati naša strategija u borbi protiv klimatskih promjena i to je hitno potrebno. Ja sam uvjerena da mi, regije i gradovi, da nam treba Europska unija koja će nam dati ambiciozni okvir e, zajedno sa orijentacijskim orientacijskim zakonodavstvom i za daljnjim e, poticajem za transformaciju. Europska unija eh, cilja eh, neutralnosti emisija do 2050. godine treba intenzivno pratiti. I žao mi je što se vijeće prošli tjedan nije uspjelo suglasiti oko toga. Od nove Europske komisije očekujem inicijativu vezanu uz određivanje cijena eh, CO2. Važno mi je da to bude definirano na način koji će biti socijalno podnošljiv. Hvala. Kolega Nidl. Hvala gospodine povjereniče, dragi kolege, dragi kolegice, drago mi je što danas eh, vodimo ovu raspravu o jednoj temi koja je u mojoj regiji, posebice među mladima, jako aktualna, kojoj se mnogo raspravlja. Ja dolazim iz jedne regije u Austriji gdje imamo 1,2 milijuna stanovnika, mi smo e, regija u kojoj ima jako mnogo istraživanja i e, jasno smo se koncentrirali na zelene tehnologije. Moja regija sa 1,2 milijuna stanovnika je najvjerojatnije premala da zaustavi klimatske promjene, ali definitivno smo dovoljno veliki da e, radimo rješenja ili tehnologije za to. Primjerice što se tiče rješenja u mojoj regiji diljem svijeta se uštedi 550 milijuna tona CO2 što je 40 puta više nego što mi sami e, imamo emisije u našoj regiji. Što znači da regionalna rješenja mogu i kako doprinijeti tome da se e, uspije obuzdati klimatske promjene. Još jedna druga stvar. Gospodarski razvoj i klimatske promjene nisu oprečni pojmovi. To može ići ruku pod ruku. Vidimo da su se odusučila radna mjesta u tom sektoru i da se je promet eh, kod nas eh, u proteklih deset godina utrostručio. Pozivam i druge da djeluju. Hvala. Hvala, prošlo vam je vrijeme. Sljedeći govornik je naš kolega Rossi. Signor Presidente, signor Dame gospodo, Gospodine povjereniče, ja bih vam čestitao na napretku ostvarenom u provedbi kružnog gospodarstva. Brojne regije su pronašle inspiraciju u europskim zakonima i pokrenule su se prije država članica. U Toskani do 2030. želimo ostvariti odvojno prikupljanje otpada u 80% slučajeva. Na taj način ćemo smanjiti e, odvoz e, smeća na odlagališta. Želimo da naša e, regija ima nulte emisije do 2030. godine. Smatram da su ovo problemi koji tište i naše sugrađane. A moguće je na njih odgovoriti zato što smo doživjeli zamah na lokalnoj razini i zamah e, u privatnom sektoru kada je riječ o rješavanju ovih pitanja. Bilo bi dobro da se tu čuje više naš glas jer mi se čini da su pitanja koja se tiču zaštite okoliša nešto što tišti, naročito mlade ljude. Hvala lijepo. kolegi Markisu. Hvala vam. Dame i gospodo, gospodine povjereniče, među najslabija područja možemo da uvrstiti brdsko-planinska područja. Planine su prave katedrale, vode bogate su vegetacijom koja upija CO2 i to ide na ruku nizinskim područjima. Ja dolazim iz jednog e, malog kraja koji proizvodi veliku količinu električne energije ne samo za sebe, već i za daleko veća gradska područja. Planina nažalost podvrgnuta eroziji tla, otapljanju permafrosta, ekstremnim vremenskim e, uvjetima. U ime svoje skupine želim reći da planinska područja ne mogu sama, e, ne mogu se sama suočavati sa ovim troškovima. E, drug, iduće financijsko programiranje dakle stavlja na stranu veća financijska sredstva za ove teritorije i na tome smo zahvalni. Smatrate li da ova područja trebaju biti uređena i kolegi gospodin je prekinut. Dajem riječ e, kolegi Lemanu, kaže predsjednik. Dragi kolege, stehen vielleicht die modernsten, die Možda imamo najmodernije, najbolje elektrane na ugljen, ali ipak ćemo ih najkasnije do 2030. godine e, zaustaviti kako bi ostvarili klimatske ciljeve do 24 tisuće radnih mjesta će nestati u regijama. To su kvalificirani, e, to su kvalificirana dobro plaćena industrijska radna mjesta, a da ne doživimo opet e, strukturni krah kao prije 25 godina smo mi e, osnovali jednu, jednu komisiju gdje imamo predstavnike općina, regija i e, savezne pokrajine gdje tražimo e, kako možemo postići organiziranu, organiziranu strukturnu promjenu. Kroz ciljanja ulaganja u infrastrukturu, u obrazovanje i inovacije želimo postići da se stvore alternativna, kvalificirana radna mjesta u toj industriji u e, našoj regiji da ljudi nisu prisiljeni otići. Ja se zalažem za to da imamo okvir za e, financijsku pomoć Europske unije koji će sudjelovati u toj tranziciji. Ja se zalažem za to da će e, Europska unija e, onih 41, onih 41 regiju koji rade na ugljen podržati. Hvala da neće biti sami. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Zigel. Klimatske promjene nisu nešto E, što je važno samo zbog onog pokreta Fridays for Future. Zbog toga su ovi klimatski ciljeni koji su dogovoreni do 2030. godine u Europskoj uniji nešto što mi svakako pozdravljamo. U mnogobrojnim e, raspravama o tome kako postići te ciljeve se često E, stavlja na snanju e, lokalna i regionalna razina. Od nekoliko godina sada već imamo mogućnost e, provedbe subsidijarnosti. Austrija ozbiljno svača to, prije svega i zbog toga što višerazinsko upravljanje nije samo isprazna krijalatica, već što bi to trebalo postati stvarno tko će se živjeti u EU. Odbor regije je danas govorilo o regionalnim čvorištima za provedbu tih mjera ta mogućnost provjera subsidijalnosti i regionalna čvorišta, to je nešto moramo više koristiti ovdje u odboru regija. Stoga je važno da posvite kada se radi o klimi i energetici, da se usredotočimo na te razine, da ih uključimo u donošnju odluku, ali isto tako je važno da se više uvažavaju naši zahtjevi. Hvala. Hvala. Kolega Kalabrik ima riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, htio bih e, čestitati komisiji na svim e, naporima kako bi pretočila u stvarnost e, planove koje imamo vezano uz borbu protiv klimatskih promjena i ciljeve. regije ovdje imaju jednu ključnu ulogu. To je slučaj i u izuzetno centraliziranim državama kao što je Španjolska. Međutim, da bismo uspjeli u svojim namjerama potrebno su nam odgovarajuća financijska sredstva koja će nam pomoći da se nosimo sa izazovima koje donose ove situacije kako bismo se pobrinuli za najranjivije skupine. Energetska učinkovitost, borba protiv e, klimatskih promjena, nisu samo pitanja koje se tiču zaštite e, okolišta, već je riječ o preživljavanju, o sigurnosti naših sugrađana. Imamo vrlo osjetljiva područja kao što je područje sredozemlja gdje vidimo sve više ovih ekstremnih vremenskih fenomena. Evo upravo u tijeku jedan veliki požar u Taragonu, Taragoni i evo izražavam solidarnost s onima koji se sada bore protiv e, vatre. Postupak tranzicije ne bi smio stvarati e, sve veći jaz između naših građana. Hvala lijepo. Riječ ima Sirpa Ertu. Arvoisa komission puheenjohtaja Kanjette, olen EPP-ryhmän esittelijä. Hvala vam poštovani povjereniče Kanjete, ja dolazim iz EPP-a, te sam izvjestiteljica za energiju i klimu. Ja sam isto tako e, članica gradskog vijeća u gradu Espo i Marko je već spomenuo taj grad. Želim naglasiti tri stvari. Moramo imati širok pristup e, k energetskoj politici. Moramo prilagoditi ciljeve Europske unije, ciljevima e, za 2030. godinu i pariškim ciljevima. Regije i gradovi su zaduženi za 90% svih mjera prilagodbe klimatskim promjenama te za 70% cilja vezno uz smanjenje klimatskih promjena. Europska unija bi trebala surađivati sa lokalnim i regionalnim tijelima. Trebaju nam plava i zelena ulaganja i inovacije. Mi želimo da 30% E, mjera za klimatske promjene se kao takve spomenu u novom proračunu i hvala vam što raspravite s nama. Hvala, kolega Ratislav Inka. prvom Hvala vam. Prije svega bih e, zahvalio odboru regija i svim kolegama i izvjestiteljima koji se bave pitanjem ublažavanja klimatskih, e, posljedica klimatskih promjena. Htio bih naglasiti veliku važnost ovog pitanja za naše regije. Slovačka je vrlo centralizirana zemlja. Vlada odlučuje o budućnosti regija bez obzira na neke njihove specifičnosti. Trenutna je prošla vlada ne, neće uspjeti dakle, postići ciljeve koji su zadani na europskoj razini, mislim pritom na kružnu, kružno gospodarstvo, energetsku učinkovitost e, i sve ono, o, sve ono ostalo što ide u pravcu održivog gospodarskog razvoja. Koliko ne dođe do razumne podjele vlasti između centralne i regionalne vlasti, bit će gotovo nemoguće dostići e, sve ciljeve koji su zadani. Nadam se da ćemo ipak e, zajedno uspjeti promijeniti situaciju i staviti regije u snažniju poziciju. Hvala lijepo. Riječ ima kolega Andros Karajanis. Hvala lijepa. Ja želim sada zahvaliti povjereniku koji nam je došao govoriti o tome kako da poštujemo okoliš i na koji način da poštujemo pariški sporazum. Neke države to naime ne čine i ne naglašavaju borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, nismo mi iz lokalnih i regionalnih vlasti odgovorni za onečišćenje mora u drugim zemljama, naročito u jugoistočnoj Aziji zbog toga što se tamo izvoze plastika i drugi otpad. Nisu lokalne i regionalne vlasti te koje izvoze rabljene automobile na Balkan Dakle, nacionalne vlasti naših država članica odgovorni su za to. Mi želimo čistu Europu, a oni čišćujemo druge zemlje. Je li to to? Hvala. A sada riječ ima kolega Kobor. Köszönöm a szót. Egy dologról nem beszéltünk eddig, legalábbis nem hallottam, hogy... Hvala. E, čuli sam ovdje nekoliko stvari danas, a to je da trebamo ograničiti emisije stakleničkih plinova. U tom kontekstu e, moramo vidjeti što je s nuklearnom energijom koja ne, e, nije uzrok nikakvih emisija. Međutim, cijeli lanac opskrbe nuklearnih centrala je e, odgovoran za mnogo emisija stakleničkih plinova, već e, počev od rudnika i svu energija koja se koristi da bi se ta ruda crpila. Dakle, to se mora uzeti u obzir kada se govori o nuklearnoj energiji. U budućnosti ćemo imati sve više oslanjanja na tu vrstu energije, na taj izvor energije u nekim europskim krajevima a e, znamo kakva je situacija s radioaktivnim e, radijacijama i e, zato već znamo kakav utjecaj to može imati na lokalne vlasti. Ja dolazim iz kraja koji je vrlo blizu jedne centrale koja je tog tipa. Hvala. Prekida se govornik. Gospodine predsjedniče, govorimo o svim ovim situacijama, ali moramo imati dobru lokalnu upravu. Ja sam iz Londona i e, u lokalnim vlastima bavim se e, pitanjima prometa. Zakoni moraju davati pravnu izvjesnost, a istovremeno ne smiju stvarati birokraciju kojem se sprečavaju inovacije treba lokalnim i regionalnim vlastima omogućiti da što prije usvoje tehničke inovacije. Na taj način će se mnogo što šta moći e, izumiti na lokalnoj razini i tamo i primijeniti i nadam se da ćemo i dalje surađivati nakon što mi u listopadu izađemo iz Ujedinjenog, iz Europske unije. Hvala. Sada posljednji govornik kao e, ministar za klimu za regiju Lombardiju moramo govoriti o značajnoj ulogi regije u borbi protiv klimatskih promjena. Ujedinjeni narodi kažu da kod nas sve što se radi na lokalnoj i regionalnoj razini je tri puta učinkovitije od nacionalne razini. Zato tražimo potporu od Europske komisije. Moramo dati potporu da se E, imamo zgrade koje će biti više energetski učinkoviti. Nulte emisije najviše dolaze iz energije koje nećemo potrošiti. Dakle, tražimo potporu za energetsku e, učinkovitost i važna je e, učinkovitost u zgradarstvu kako bi svaka obitelj točno znala koliko troši energije. Trebamo imati vrlo energetski učinkovite zgrade, to je najvažnije u ovom času da bismo se borili protiv klimatskih promjena. Hvala vam sada dajem riječ povjereniku e, koji e, mora pokazati e, nevjerojatnu vještinu u tome da ukratko odgovori svima onima koji su se malo prije javili za riječ. Prije svega hvala svima na svemu što ste rekli. Sve što ste rekli je važno i svi zapravo tražite isto. Moramo se boriti protiv klimatskih promjena i globalnog zlatopljenja. Moramo dakle imati ambiciozne integrirane nacionalne planove za energetsku učinkovitu i borbu protiv klimatskih promjena. Uvjeren sam da treba imati dugoročne ambicije kako bismo točno znali kamo želimo ići u sljedećih 50 godina. Jer klimatska politika nije kratkoročne prirode, već jako dugoročne prirode o tome su se dogovorile i države i gradovi i regije da svi žele ići u istom smjeru. Kada govorimo o energetskoj učinkovitosti, tome ne treba pristupati iz političkog spektra s ljevice ili s desnice, već moramo raditi za građane koji će iz toga imati veliku korist. Trebamo se dobro pripremiti, moramo dobro shvatiti i držati se tih politika. Moja današnja poruka vrlo je jasna. Globalno zatopljenje je stvarnost, a e, međunarodna grupa stručnjaka za klimu je ustanovila da je sada temperatura u svijetu već veća za jedan stupanj u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Jednostavno, ako ništa ne napravimo, nećemo moći ostvariti ciljeve Parijskog sporazuma i tako ćemo ugroziti naš planet. Iz tog razloga mi moramo imati dobre čelnike i e, mi smo jedina zapravo strana e, koja je ugradila, dakle Europska unija kao takva je ugradila u e, zakone sve te ciljeve. Bez obzira na to koje će se političke promjene događati u Europskoj uniji, to je u našim zakonima i ti planovi će ostati isti. I zato je važno da svi, e, sve strane imaju dobre planove. A e, kako bi se ti planovi izradili uvijek su važni gradovi i regije. Jer politike se ne primjenjuju po uredima već po gradovima i regijama. Zato je uloga gradonačelnika i predsjednika regija izuzetno važna i oni zaista moraju i rukovoditi im politikama i objašnjavati im ih građanima i svi oni moraju promijeniti ponašanje kako bismo ostvarili uštedu energije. Pred nama je ogroman zadatak, neće biti lako. Europska unija predvodi. Nismo još ostvarili ciljeve, ali e, moramo imati dobru strategiju, dugoročni cilj strategije će nam omogućiti da napravimo dobre tehnologije i imat ćemo bolju energetsku učinkovitost jer najbolja i najčišća energija je ona koju ne trošimo a 300 e, e, milijardi e, smo godišnje izdvajali za fosilna goriva. Moramo znati zbog, loše kakvoće zraka velik broj Evropljana svake godine prerano umire moramo biti svjesni da ako Europska unija ne predvodi po pitanju borbe protiv klimatskih promjena, nitko drugi to neće učiniti. SAD je najavio povlačenje iz pariških sporazuma. E, Kina djeluje tako kako djeluje i e, počet će se baviti klimatskim promjenama i borbi protiv emisije tek 2030. godine kada ćemo mi već smanjiti naše emisije za 40%. I postoji još jedna stvar kojom ste se samo vi e, pozabavili da se na ovaj način ogromnoj mjeri mijenja e, gospodarska paradigma u Ruskoj uniji. E, to znači mnoge promjene u proizvodnji, u načinu kretanja, a takvo što ne može se dogoditi bez velikog uključivanja gradova i regija. Mi svi radimo na tim promjenama, međutim u različitim teritorijima utjecaj tih promjena neće biti jednak. Neki će teritorijima E, se vidjeti samo koristi iz tih promjena, dok kod drugih će se morati e, i tekako prilagođavati, a zato je potrebna potpora. Jer sasvim je jasno da kada se e, kopa ugljen, lignit, kada se kopa fosilna goriva, dakle da će se morati prilagoditi mnoge stvari i automobilska industrija osim toga je vrlo važna u Europi, ali sada ima e, motore s unutarnjim izgaranjem. Morat ćemo dakle preći na e, mnoge druge tehnologije. Za sve to potrebna je podrška. Moramo se pripremiti za tu energetsku tranziciju, moramo imati odgovarajuće financijske instrumente. Regije će biti ključne u tome, a istovremeno morat će se boriti protiv energetskog siromaštva. U svim nacionalnim planovima treba imati planove za borbu protiv energetskog siromaštva. I zaista tražimo od svih država da konsultiraju sve dionike. Drugim riječima, E, morate vi na lokalnoj i regionalnoj razini biti uključeni jer vi ste ti koji ćete to morati provoditi. A e, Gradovi regije već su ambiciozniji u svojim ciljevima nego li nacionalne vlade, što je jako dobro. E, gospodine predsjedniče, uvijek mi je drago doći na odbor regija i zaista željno očekujem rezultate glasanja o mišljenju koje ćete osvojiti na, usvojiti na ovu temu. Hvala lijepa povjereniče, izvrsno smo surađivali sada već eto nekoliko godina. Hvala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 Dragi kolege, a sada ćemo usvojiti posljednje mišljenje za danas. Molim vas da budemo jako koncizni jer već poprilično kasnimo. Iz tog razloga dajem riječ izvjestitelju Emilijanu i molim da što prije moguće dođe e, do na pozornicu.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 monsieur le rapporteur euh, e, Predsjedniče, dragi kolege, iznad svega dopustite mi da zahvalim svim suradnicima koji su mi pomogli pri izradi ovog mišljenja. Mnogo što sam od njih naučio, za mene je ovo bilo zanimljivo iskustvo, a iznad svega e, bila mi je velika čast predstavljati odbor regija u izradi ovog projekta. Ovo je prvi puta da sam takvo što imao kao zadatak i zaista ću o tome govoriti e, jer i to na svim načinima gdje e, gradovi i regije rade na tome da se na povijestan način borimo za, energe, za energetske promjene i da imamo konkurentnu energiju koja neće imati negativne posljedice po okoliš. Ali to povlači za svom određene dužnosti, nitko ne smije biti isključen iz ovih tranzicija. Izradili smo mišljenje, vi ste ga vrlo na vrlo vrijedan način nadopunili. Jednostavno ovdje smo pokazali da svatko među vama ima jako e, dobre kompetencije. To sam uočio jako i nisam nikada radio e, na takvu čemu moj političkom radu. Dakle, potrebno je svima e, da se politike stvaraju od ozdo prema gore, dakle od gradova pa sve do razine Europske unije. Važno je da bismo imali nulti stupanj emisija najkasnije do 2050. godine europske regije i gradovi su spremni za taj izazov. Isto bismo mogli reći i za države članice. Žao mi je jedino da se na Europskom vijeću taj cilj nije uspio jednoglasno osvojiti prošlog tjedna. Dakle, u travnju je na, u okviru povjerenstva ovaj tekst usvojen. E, mnogi amandmani obogatili su tekst koji ja podržavam. E, za, e, ja sam morao također dati šest amandmana izvjestitelja kako bi tekst bio u potpunosti koherentan. E, ono jedino što se drugih amandmana tiče, dva od 33 amandmana ne mogu prihvatiti jer mislim da oni slabe našu ulogu kao teritorijalnih vlasti u borbi protiv klimatskih promjena. Jedno je amandman šesti iz skupine europskih konzervativaca. Smatram da ga se ne može prihvatiti jer nije u skladu, čak se i protivi mišljenjima koje odbor regija ranije usvojio. A osim toga mislim da moramo ojačati naša stajališta e, za bolje ciljeve, a ne smijemo strukturu mišljenja oslabjeti usvajanjem tog amandmana. E, sljedeći je amandman 28. E, koje je ta ista politička skupina europskih konzervativaca predlaže. Dakle, sadrži u sebi viziju koja je različita koj, od ostatka mišljenja o um, hvatanju e, ugljika uvjereni smo e, da e, hvatanje ugljika da do njega može doći na prirodan način ozelenjavanjem ili pak održivom proizvodnjom a ne tako da se e, ugljični dioksid e, prinudno drži pod zemljom i prirodno tamo hvata zato ga ne možemo prihvatiti. Hvala lijepa, predlažem za sada odmah, pređemo na raspravu o amandmanima, počinjemo s amandmanom broj 1 izvjestitelja koji zamjenjuje prvi i drugi amandman, tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Predlažem također da zajedno glasamo o amandmanima 3, 4 i 5. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 7. izvjestitelja, e, e, zbog kojeg se ne razmatraju amandmani 7, 8 i 9. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 10. izvjestitelja kojim se zamjenjuje amandmani 10, 11 i 12. Tko je za? Protiv? Usvaja se. E, predlažem da glasamo u bloku amandmanima 13. i 14. Tko je za? Protiv? Usvajaju se amandman 15. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 16. izvjestitelja kojim se zamjenjuju 16., 17. i 18. amandmani, ali osim toga ima i usmeni kompromisni amandman kojeg možete pročitati na ekranima. Tko je za? Oprostite, e, javljanje za riječ. Gospodin Leman se želi javiti za riječ. Kao skupina Europske pučke stranke mi se protivnimo ovom amandmanu izvjestitelja, a zalašemo se za amandmane 16. E, i 17. gospođe Hone i gospodina Kurca. Zato što se tiče oporezivanja moramo imati socijalno pravično oporezivanje kako bismo izbjegli situacije poput one u Francuskoj sa žutim prslucima. Moramo dakle imati zakone za, a ne protiv ljudi. Hvala lijepa. Tko je za amandman izvjestitelja? Tko je protiv? Odbija se. Znači da moramo glasati e, pojedinačno. Amandman 16. To je izvorni amandman koji je za, protiv, usvaja se. Amandman 17. Izvorni amandman također tko je za, protiv, usvaja se. A i na kraju amandman 18. Tko je za, protiv,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 Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Amandman 19. izvjestiteljima koji zamjenjuje amandmane 19. 20. i 21. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Oprostite, pogriješio sam. Amandman 23. koji ide usmeni kompromis. A e, sad pitan tko je za, tko je protiv. Elektronička provjera. vote Zatran glasanje, amandman se usvaja. Amandman 25. izvjestitelja. Oprostite, malo sam e, požurio. 24. E, amandman koji je za, protiv, usvaja se. A sada prelazimo na amandman 25. izvjestitelja koji zamjenjuje amandmane 25. do 27. Tko je za protiv? Usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Elektroničko glasanje. Le Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 29. do 33. Predlažem da glasamo u bloku. Dodajem da je amandman 31. da se ga se povuklo. Tko je za? Protiv? Usvajaju se. A sada glasanje o tekstu u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mišljenje se usvaja. Čestitam izvjestitelju na dobrobrovljenom poslu. Dragi kolege, Molim da sada pređemo na točke 8. do 11. našeg eh, dnevnog reda. To ćemo brzo riješiti. Moramo primiti na znanje tko su novi članovi. A eh, imate dakle i nova imena članova predsjedništva. Mislim da se nitko ne protivi pa ćemo smatrati da su usvojeni. Sljedeći sastanak održat će se 7., 8. i 9. listopada, a započet ćemo sa e, ovdje u ovoj vijećnici sa 17. Europskim tjednom gradova i regija, a za ostatak radova bit će to u zgradi Charlemagne. A sada ćemo imati zajedničku svećanu ceremoniju koja se obišljava 25 godina odbora regija te kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Dragi kolege, na kraju ove plenarne sjednice podsjećam vas da smo se danas ovdje okupili i da obilježimo put koji su prevalile dvije organizacije koje predstavljaju lokalne i regionalne vlasti, a to su Kongres regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Europe i naš odbor regija koji je dio Europske unije. To su dva kamena temeljca lokalne i regionalne demokracije koje su položeni prije 25 godina, dakle 1994. godine. Od onda do sada polučili smo mnogobrojne uspjehe. Naš e, zajednički rad je omogućio da se ojača lokalna i regionalna demokracija te da se usput poboljša i zakonodavstvo Europske unije. Surađivali smo i e, branili ono nevrijednosti koje su značajne za naše dvije organizacije. Istovremeno izbjegavali smo koliko god smo mogli preklapanja u našem radu ali uvijek smo naše poruke, vrlo jasne poruke širili koje se temelji na osnovnim e, stvarima kao što su temeljna prava, decentralizacija, subsidijarnost i pravna država općenito. Naše organizacije rade na komplementarnosti i učinkovitosti, a istovremeno štedimo resurse i e, pazimo na dobar utjecaj. Naša suradnja zaista je dobar primjer kako se brane instrumenti demokracije na svim razinama uprave. Brani se također i pravna država putem akcija na terenu koje vode lokalne i regionalne vlasti izravne izražavanje upravo tih temeljnih načela. Lokalne i regionalne vlasti trebaju da se njihovi korijeni očvrsnu i to se radi u kongresu koje prati situaciju na terenu kako bi omogućilo gospodarsku i socijalni napredak teritorija za zajednice koje predstavljaju. One su dio ekonomskih i političkih okvira koji daje Europska unija i tu je odbor regija zaista e, onaj koji ima ključnu ulogu na terenu i koji brani i primjenjuje načelo subsidijarnosti. Kohezijska politika rezultat je izravnog mehanizma sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti te predstavlja glavni instrument e, koji jamči naš odbor politike e, koje su bitne i za koje su zaduženi lokalni političari upravo su one koje rade na borbi protiv mnogih izazova kojima svjedočemo. Također je subsidijarnost važna kao i decentralizacija, a istovremeno ne smijemo zaboraviti da se naša legitimnost temelji na demokraciji i pravnoj državi a odbor regija ima mnoge instrumente da ojača pravnu državu i subsidijarnost. Nedavni europski izbori uputili su pozitivnu poruku za europsku demokraciju glede angažmana europskih državljana. Jer izlaznost je bila od otprilike 51% u cijeloj Europskoj uniji u odnosu na 43% 2014. godine. Osobno moram reći da kada kažemo da se radujemo da je 50, izlaznost bila 51%, ne smijemo zaboraviti onih preostalih 49%. Evo, u e, nekim zemljama istovremeno su bili organizirani lokalni, regionalni, a ponekad kao i u Belgiji nacionalni izbori. Građani su smatrali da je to pozitivna veza između pojedinih razina uprave. Bez obzira na to moramo biti svjesni da angažman građana i njihovo povjerenje u institucije ne smije biti nešto što smatramo da postoji jednom zauvijek. Shodno tome, sve razine uprave moraju e, biti svjesni da moraju raditi na tome da podstaknu povjerenje građana koji će biti aktivni građani. Ne zaboravimo da je 92. godine kada se osnovao odbor regija to uvelike bilo motiviranom pojavom e, mnogih e, nacionalističkih e, pokreta jer ne smijemo građane zaboraviti, oni su okosnice Europe. Uz gradonačelnike i e, regionalne predstavnike odbor regija je uvijek e, bio tu i popularizirao njihove politike i e, također obavještavao o kohezijskoj politici koja omogućuje e, teritorijima da e, se razvijaju. Osim toga, regionalne i lokalne vlasti omogućuju veliki angažman građana na lokalnoj razini. Govorili smo također i o ciljevima održivog razvoja njenih naroda Govorili smo nedavno i o paktu o migracijama. Još jednom, međunarodne organizacije i e, nacionalne vlasti obraćaju se lokalnim i regionalnim vlastima u trenutku kada je potrebno konkretno djelovati. Mlade demokracije Zapadnog Balkana i Istočne Europe računaju na subsidijarnost i na e, pomoć prema građanima e, koji obraćaju se e, dakle gradonačelnicima, gradonačelnici se okreću prema Europskoj uniji. Istovremeno bori se protiv korupcije, a to omogućuje bolju upravu, otvaranje radnih mjesta i održivi rast. Drugim riječima, svi oblici uprave su preduvjet, nužan preduvjet za slobode. E, ostvaren je i napisan etički kodeks ponašanja koji se treba primjenjivati na svim razinama uprave. E, kongres je inače radio i na tome da se sva uprava treba biti otvorena i transparentna. Dragi kolege, na kraju ove plenarne sjednice i E, nakon ručka u 14 sati organizirat će se u sjedištu našeg odbora seminar na koji će biti i važni predstavnici kongresa. Sve vas toplo pozdravljam da dođete na to. A sada dajem riječ kolegu Andresu Knapeu da preuzme riječ. On je inače vrlo poznati kolega iz našeg odbora Regaja. Izvoli Andres. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče na ljubaznim uh, uvodnim riječima. Vrlo mi je drago što je ovdje prisutno toliko mnogo članova kako iz odbora regija, tako i iz Vijeća Europe danas na ovom sastanku gdje slavimo 25. godišnjicu. Vrlo smo ponosni, vrlo mi je drago što možemo danas učiniti zajedno. Moram reći uh, nešto osobnije kao predsjednik uh, kongresa i kao član e, predsjedništva vrlo mi je drago vidjeti da imamo danas e, obje te institucije koje su se sastale kako bi ovo proslavile. Nije ni slučajnost da je e, odbor regije Europske unije i e, kongres lokalnih regionalnih vlasti e, da slave danas ovu današnju godišnjicu. To je zbog toga što imamo komplementaran element između naših institucija, što imamo intenzivnu suradnju. To je nešto na čemu smo konstantno radili i koje smo poboljšali tijekom godina i naše institucije su, imaju jednaku dobu, već 25 godina i to isto tako nije u potpunosti slučajnost. To odgovara stvaranju jedne svijesti, kao što ste rekli u vašem govoru, gospodine predsjedniče, svijesti o ulozi i važnosti lokalnih tijela u Europi. E, isprva e, smo prvo na međuvladinoj razini surađivali, ali vrlo brzo se javila potreba da se u to sve uključi i lokalna dimenzija u dakle suradnju um, i u postupak integracije Europske unije. Unutar Vijeća Europe i unutar parlamentarne skupštine prije svega, vodeći političari su tada se obvezali da će uključiti u sve to i lokalnu i regionalnu dimenziju. 1953. godine je parlamentarna skupština usvojila već e, posebnu komisiju na e, o lokalnim i regionalnim pitanjima. A 3. siječnja 1957. je održano prvo zasjedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pod pokroviteljstvom gospodina Demasa, francuskog predsjednika vlade i e, i predsjednika nacionalne skupštine. No imali smo prije svega i sastanak na vrhu 1993. godine u Beču gdje se govorilo o stvaranju konzultativnog tijela gdje će se predstaviti kako lokalna, tako i regionalna tijela na području Europe. Od prvog zasjedanja 1957. godine te usvajanja 1994. godine rezolucije za uspostavu kongresa u trenutnom obliku u Vijeću Europe imali smo jedan dugačak proces e, uveravanja središnjih vladi i europskih institucija u sve to. Slično tako, zahvaljujući pritisku od strane lokalnih i regionalnih tijela u Europi i Europskoj uniji, za time da ih se više čuje u europskim e, poslovima, se je onda e, odbor regija uspostavio ugovor Maastrichta te e, su tako e, i imali ministre za regionalne razine kao predstavnike nakon toga u sastavcima vijeća. Imamo dakle važnu godišnjicu. Vijeće Europe također sada upravo slavi 70. godišnjicu postojanja. I sada, 70 kasnije, uloga lokalnih i regionalnih tijela u institucijskoj strukturi država članica je nešto što je važnije nego ikad prije. Važnost lokalne demokracije u našoj, našim državama je nešto što je nesumnjivo. Nedvojbeno, to daje svakom građaninu e, mogućnost da se osjeća uključenim i sposobnim da e, nosi e, te zajedničke vrijednosti, te institucije, da podržava institucije koje ga predstavljaju. Ovaj pokušaj da pridobimo ljude za naše, za naše ciljeve čemu radimo prije nekoliko desetljeća. Vidimo sada da pokazuje prve, da pokazuje već rezultate. To se dobro vidi kod vas u odboru regija i kod nas u kongresu. Jedan korak unaprijed je bilo usvajanje teksta Europske povelje o lokalnim tijelima koje su sada ratificirali svih 47 e, država koje su vijeću Europe. U preambuli tog teksta nacionalne vlade su lokalnu demokraciju definirali kao jednu od glavnih temelja bilo kakvog demokratskog sustava. Ali još nas očekuje određen put dok eh, ljudi neće konačno shvatiti koja su uloga lokalnih i regionalnih eh, predstavnika u našoj demokraciji. Trebamo pratiti situaciju sa lokalnom demokracijom i kongres eh, vidi da postoje neki zabrinjujući signali da središnje vlade E, uvode određene mjere, da se primjerice recentraliziraju neke mjere ili da nisu toliko spremni lokalnim tijelima vlasti ustupiti resurse koje su im potrebne kako bi ispunili svoje zadaće. Stoga moramo i dalje nastaviti s borbom te e, srdačno nastaviti podržavati e, općine i regije i sve one koji ih predstavljaju. I ta borba je ona koja nam je zajednička. Mi imamo zajedničke izazove vezano uz oblikovanje lokalne demokracije i javnih e, politika Europi. Mi se borimo pod istim znakom iako naši operativni kapaciteti nisu isti. Vi imate resurse Europske unije, a Vijeće Europe očito ima mnogo skromnija sredstva. U kongresu imamo priliku izgraditi lokalnu demokraciju e, uz pristup od ozdo prema gore. Sve drugo kompromitira misije na terenu. Mi, e, vi naravno isto tako savjetujete države i sve institucije koje čine Europske unije. Imamo dakle različite uloge koje su jako važne obje. Svaki od nas ima vlastitu nišu, imamo vlastite prerogative i resurse, a radimo na istom cilju. Što vlade nazivaju su ja volim nazivati e, dijeljenom demokracijom. Te različite uloge i prerogative između središnjih vlada i posljedničih razina, to je nešto što mi vidimo svaki dan i što će biti vrlo važno za e, demokratsku budućnost Europe. To znamo danas. Postoji čitav niz prijetni e, e, kohezije našeg kontinenta i vi dobro znate koji su to. To su najveći izazovi za Europu od kraja drugog svjetskog rata te od razvoja multilateralizma. jedna eh, anketa Eurobarometra iz 2018. Eh, godine dobro ukazuje na to. Samo između 36 i 46% imaju povjerenje u eh, različite institucije koji zastupaju. A lokalna tijela uživaju povjerenje od otprilike 50%. U tom kontekstu disrupcije sumnje, E, mnogi građani sumnjaju u e, javne institucije, a čini se da lokalna i regionalna tijela tu i dalje e, ostaju jedan čvrst temelj kojeg moramo iskoristiti kako bismo uspjeli postići veći razvoj naših društava. Ti izazovi s kojima smo suočeni, u to smo uvjereni, više se ne daju riješiti samo na jednoj razini. Stoga su potrebne konzultacije zajednički napori i e, nadopunjavanje. Te moramo imati kontinuitet između različitih razina vlasti. Demokracija je nešto što treba dijeliti među različitim razinama upravljanja, te na kraju krajeva je stoga neophodno da se prizna lokalna i regionalna demokracija jednom zauvijek kao jedan od e, glavnih stupova naših demokratskih sustava. Gradonačelnici, općinski vijećnici, su e, lokalno izabrani predstavnici, to su predstavnici javnih e, tijela koji su najbliži građanima. Mi središnjim vladama kažemo sljedeće. Iskoristite taj bliski odnos. Iskoristite povjerenje građana u lokalna tijela, iskoristite njihove mreže i institucije koje ih predstavljaju kako bi ojačali demokraciju pomoću iskustva gradova i e, općina koje ovdje imamo u obje institucije, smo mi u dobrom položaju da doprinosemo tom dugogodišnjem e, poduhvatu i to činimo već 25 godina. Naša obljetnica je prilika da se podsjetimo na to da smo mi kao i vlade odgovorni za napredak e, demokratskog projekta Otvorene Europe koja sluša građane. Hvala vam lijepo što ste nam dali priliku da danas zajedno proslavimo sa vama, dragim kolegama, eh, ovaj događaj u obim institucijama. Merci beaucoup pour ce message et je Hvala lijepa mm, vama na toj poruci. Ja bi isto tako iskoristio tu priliku da pozdravim i glavnog tajnika kongresa Andreja Saferešija koji je ovdje s nama koji zajedno s našim glavnim tajnikom Ježijom Buljanikom također čini vrlo važan element tog mosta te suradnje koju imamo između Vijeća Europe i Europske unije. To su odnosi koji imaju već dugu povijest i koji će najvjerojatnije biti povezani još sa mnogobrojnim izazovima u budućnosti. Sada Prelazimo na govornike. Članove kongresa i članove odbora regija. Pomiješali smo pomalo redoset kako bismo imali ravnotežu, kao i sve drugo u Europi. Uvijek moramo pripaziti na tu ravnotežu i moram reći isto tako da i što se tiče se spolova, da smo isto tako otprilike tu negdje. Jer prva govornica je naša kolegica i to je i dokaz za to, Eleni Lukajdu, kojoj sada predajem riječ. Merci. Dear Anders, dear Karl Heinz, Dear Anders, um, dragi Anders, dragi Karl Heinz, zadovoljstvo mi je što mogu govoriti u ime svih članova kluba EPP-a u odboru regija. Ne samo zato što si ti, Anders, već tu godišnji prijatelj, već i zato što si član EPP-a već 20 godina i e, jako se angažiran u tom radu. Kako odbor regija, tako i kongres rade e, za interese ljudi, za ljude, kako bi osnažili temelj jedne zajedničke ideje, a to je demokratska, pravedna i e, prosperitetna Europa, što kreće od naših gradova, sela i regija. I stoga je naša zajednička dužnost da saslušamo ljude na lokalnoj i regionalnoj razini te da onda prenesemo njihovu e, poruku e, u e, samu svih europskih rasprava. Zajedno možemo doprinijeti tome da stvorimo Europu koja će zaštititi građane i koja će ih učiniti sretnijima. I mislim da je ova godišnjica koju danas slavimo prilika za nas da razmislimo o budućnosti Europe. I stoga bih zaključila time što ću reći da ove godine ne obilježavamo samo 25. godišnjicu odbora regija i kongresa, već isto tako i godinu kada će se donijeti e, ključne odluke koje će odrediti budućnost Europe, naše, Europe, naše budućnosti. EPP ohrabljuje sve da budu ujedinjeni, da učinimo Europu snažnijom u ovim eh, turbulentnim vremenima. Da se krećemo ka jednoj budućnosti u kojoj ćemo ostvariti očekivanja građana. Hvala. Hvala lijepa. Riječ sada ima kolega iz kongresa, naš kolega, kažem naš kolega zato što sam i član kongresa, gospodin Viringer ima riječ. Uvažena gospodo predsjedniče, e, dragi kolege, dragi kolegice, čestitam na zajedničkoj obljetnici, čestitam i zahvaljujem predsjednicima na ovoj zajedničkoj inicijativi da zajedno proslavimo tu godišnjicu. E, ovih e, nekoliko godina smo mnogo toga postigli zajedno, ali preostaje nam i dosta otvornih izazova i o tome već govoreno. Imamo populizam, možemo ustvrditi da imamo nove e, trendove centralizacije, a zapravo mi tražimo decentralizaciju, a vidimo da se kad kad događa upravo supravo centralizacija, neovisno je li to iz političkih razloga ili iz razloga povezanih sa financijskom krizom. Iz toga imamo dosta tu velik program za rad, a mi kao lokalna i regionalna razina smo upravo ti koji ovdje imamo najbolje prilike. Mi smo najbliži građanima i građankama, e, uživamo u visoko povjerenje kao lokalni i regionalni predstavnici. To je šansa za demokraciju E, kada nestaje povjerenja prema drugim institucijama i stoga je vrlo važno ojačati e, lokalnu i regionalnu razinu. Postoje mnoge teme na kojima moramo raditi, posebice kako bismo ojačali regionalnu demokraciju, trebamo govoriti o temama poput digitalizacije, kako danas u digitalnom dobu izgleda komunikacija sa građanima, kada imamo dušane mreže i tako dalje i mnoge druge s povezane teme. Važno je da imamo i visoko sudjelovanje građana na svim razinama. Vi ste malo prije raspravljali o e, klimatskim promjenama. Vrlo je važno da i radimo i na globalnim e, ciljevima održivog razvoja, a to je nešto što možemo zajedno provesti samo na našoj razini. Nama je bilo drago kao e, Europska pučka stranka u kongresu da nastavimo s tom suradnjom i stoga smo spremni na to i želim čestitati svima na ovoj godišnjici i radimo snažno na ojačanju lokalne i regionalne demokracije. Hvala vam lijepa. Hvala ima sada kolegica Birgit Hone. Poštovani predsjedniče, mm, mi se priključujemo ovim čestitkama. 25 godina e, postojanja odbora regija i kongresa, to je četvrt stoljeća e, uspješnog sudjelovanja e, gradova i regija u stvaranju sve veće Europske unije naš je doprinos i vezan uz očuvanje jedinstva e, Europe i izvan Europske unije. Moja pokrajina Donja Saska aktivno radi u obim institucijama i pozdravljamo to da će se nadalje razviti sinergija između odbora regija i kongresa kako bi se ojačala lokalna i regionalna demokracija u Europi. Ovaj, e, ovaj, ovo današnje slavlje trebamo iskoristiti da pogledamo na idućih 25 godina i tu se za mene pojavljuje četiri naših aspekata. Kao prvo, e, uspješna kohezijska politika kao temelj za dalje uspješno srastanje Europske unije. Kao drugo, ambiciozna borba protiv klimatskih promjena sa održivom inovativnom industrijskom politikom e, koju će razvijati Europska unija i koju će tražiti regije i gradovi. Kao treće, ojačan socijalni stup Europske unije u kojem, čijem razvoju će sudjelovati odbor regije. To je preduvjet za e, integritet naših društava i to je preduvjet za uspješno demokratsko društvo. Kao četvrto, odbor regija koji će u strukturi europskih institucija biti još i čvršće uključen u e, sustav e, donošenja e, zakonodavstva. Dragi kolega, dragi kolegice, odbor regija nas kao regije i gradove dovodi u Europu, te dovodi Europu k nama kod kuće. I zbog toga pozdravljam s jedne strane posebice inicijativu odbora regija za višerazinsko upravljanje u Europskoj uniji. A s druge strane isto tako jako podržavam to da se građanski dijalozi sada pretvore u stalnu strukturu. To je nešto što će za naše lokalne i regionalne demokracije i za njihovo priključenje na Europu i Europsku uniju moći biti samo od koristi. Hvala vam na pažnji. Hvala. Riječ sada ima Pedro Fasino. Hvala vam. Prije svega bih pozdravio predsjednika Lamberca i predsjednika Knapea i zahvaliti im na ovoj inicijativi. Pozdravljam dakle, sve sudionike i kolege koji su danas ovdje prisutni. Ako se građanin želi obratiti institucijama, ide prvo kod gradonačelnika, dakle kod lokalne vlasti. Lokalni službenici su prva linija veze između institucija i građana. Obitelj sa malom djecom, ako treba nešto, ide prvo kod gradonačelnika. Koliko žele živjeti u gradu koji raspolaže čistim zrakom, traže od onoga koji upravlja tim gradom da bude jamstvo te kvalitete tko se bavi gospodarskom djelatnošću i treba mu pomoć, e, to traži od lokalne zajednice. Živimo u vremenu u kojem je mobilnost e, sve prisutnija potreba, mora se brzo odgovoriti na te zahtjeve i tko želi bolju infrastrukturu traži to od onih koji upravljalo lokalnim teritorijem. Mnogo je tih tema koje prolaze preko uredskog stola lokalnih e, čelnika. Politika integracije se također provodi na lokalnoj razini. Potom je tu tema koja je novijeg datuma. Ukoliko je netko smatrao da živi u nesigurnoj ulici, prvo se obratio policiji. Danas se od lokalnih čelnika traži da zajamče sigurnost građana. I zbog toga smatram da moramo insistirati da lokalne ovlasti budu na razini očekivanja naših e, građana. Lokalna demokracija je sada e, ključ odnosa između građana i politike, između građana i institucija. A živimo u vremenu sve većeg e, nepovjerenja, čak i neprijateljstva naspram e, institucija, upravo su lokalni čelnici ti koji bi trebali izgraditi odnose između građana i institucija, dakle ponovno izgraditi povjerenje, boriti se za snažnu lokalnu administraciju, znači boriti se za snažnu demokraciju. Na to radimo mi u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti, na tom radi odbor regija i zato nam čestitam ovaj rođendan. Hvala vam. Anthony Buchanan ima riječ. Hvala vam. I čestitam objema organizacijama. Ja dolazim iz Škotske, predsjednica gradskog vijeća i sjedim e, u obe ove organizacije. Tamo predstavljam Škotsku. Vidio sam i razlike i sličnosti između obje naše organizacije. Ja i kolege iz Škotske smo bili izvjestitelji u obje ove organizacije. Bavili smo se mapiranjem promjena u demokraciji diljem Europe. Kongres je nedavno izradio izvješće o fiskalnoj autonomiji. Ja sam bio izvjestitelj ovdje u odboru regija uz e, druge kolege, te sam predstavljao kongres na sastanku na vrhu organizacije Ujedinjenih naroda o transparentnosti te pravima manjina. Govorimo upravo iz te perspektive i ukoliko se dogodi Brexit, mi silno želimo nastaviti raditi i u Kongresu Vijeća Europe i u odboru regija i želimo da se osmisli kontaktna skupina u odboru regija kako bi nam se pomoglo lokalnim zajednicama u Ujedinjenom kraljevstvu. Želimo biti u toku sa onim što se događa u Europskoj uniji i u Europi. La parole maintenant à monsieur Hvala, gospodin Kolc. Da, hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam općenito, gospodine predsjednice, dragi kolege. Demokracija je bolesna u Europi i na svijetu. Uspjeh populističkih pokreta posuda po svijetu, bilo sa ekstremne ljevice ili sa ekstremne desnice, je simptom toga e, ima više razloga za tu situaciju. Nemam dovoljno vremena da ih sve ovdje spomenem, ali uvjeren sam u sljedeće. Uvjeren sam u to da naši građani moraju imati osjećaj e, vašom politikom putem lokalne razine. To je nešto što smo stekli, za što se trebamo stalno mobilizirati. Demokracija se ne izgrađuje samo od ozgo, već i od, od ozdolja i ja bih čak rekao prije svega od, oz, Ta bliskost je za nas toliko važna i zbog toga smo tu da to štitimo i da to promičemo. To je smisao svih ovih komplementarnih aktivnosti između naših e, dvaju institucija za koje danas slavimo 25. godišnjicu e, postojanja, dakle odbor regije i kongres lokalnih i regionalnih vlasti. Mandat lokalnih i regionalnih vlasti je najljepši politički mandat. To je e, vrlo strastvena zadaća biti u izravnom kontaktu sa građanima te moći sudjelovati na razvoj e, regije, grada, općine u kojoj se živi i na, na to lokalnoj razini je demokracija najživlja i tu građan, e, građani mogu najviše biti uključeni u odluke koje se donose. Trebamo stalno to ponavljati našim vladama koje često podliježu iskušenju centralizacije. Kao član e, iz kluba liberala u kongresu moram reći da smo naravno kao i svi mi drugi jako opredjeljeni lokal, lokalnom, lokalnoj autonomnosti, ali nije to dovoljno. Trebamo isto tako i napuno raditi i nastaviti na tome da naše institucije i nadalje ispunjavaju svoje zadaće kako bi ta autonomija doista bila i stvarnost. U nekim državama u Europi postoji čak i taj trend da se centraliziraju opet neke nadležnosti što znači da naš posao nije niti blizu e, kraju. Hvala vam na pažnji. La parole maintenant à David Hvala, riječ David Simons. Uh, Hvala. Lijepa, evo, mnogo nas je danas ovdje iz obje organizacije, to govori o važnosti tijela koje predstavljamo. U ime skupine ECR pozdravljam proslavu ove obljetnice. Svima nam su nam jasni, jasna dva stupa demokracije, dakle vladavina prava je dio ključne važnosti, potom zaštita demokracije, Kongres i Vijeće Europe predstavljaju dakle važnost eh, vladavine prava. Ja bih pozdravio svu dobrobit koja proizlazi iz eh, suradnje ove dvije organizacije. Imamo priliku da naši članovi podjele odgovornosti i ideje koje razvijamo da bismo odgovorili na izazove i riječ o vrlo vrijednom doprinostu. Jedan od najvažnijih e, elemenata naše suradnje se upravo u tome ogleda. Završio si bih sa dvije važne napomene. Po meni je u trenutnoj političkoj klimi važno da ohrabrujemo istinu i poštovanje istine te provođenje e, zakona i prava. Moramo se osigurati da se držimo preuzetih obavisa. I svi mi koji sudjelujemo u političkom životu moramo se povezati sa građanima na taj način će glasači vidjeti da se fokusiramo na ono što ih tišti i da se bavimo pitanjima koje su njima važna. Drugo, moramo imati osjećaj za prioritete. Situacija da radimo zajedno ono, u promatračkim misijama je nešto čemu se naštetilo sa um, mirama štednje. Htio bih da i dalje nastavimo s tim radom, naročito na istoku Europe, da bismo pomogli kolegama kojima je potrebna naša pomoć. Hvala. Počirku, Čirku Krivko. Šanovni prezidente Lamberce, šanovni prezidente Knape, panje Tapanove,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 u ime kluba ECR-a. U našoj političnoj grupi u kongresi hoću podkresliti što politična sloboda i socijalna spravedljivost nevidjemni od ekonomične slobode i mi aktivno odstojimo ci principi. Kao jedan od osnivača naše političke skupine želim istaknuti da se bavimo političkom slobodom i socijalnom pravdom i da su one neodjeljivi od ekonomske slobode. Strategičnimi partnerami i zavdaki cjomu mi možemo efektivno dovoditi poziciju mjesevih i regionalnih vlad naših krajin do vidoma komitetu ministriv ta spilno formovati poziciju što do važljivih pitanja. Kongres i odbor regija su strateški partneri i mogu uspješno predstavljati stajališta lokalne i regionalne vlasti prema višim razinama i baviti se važnim pitanjima. Riznih političnih grup. Mi predstavljamo rizne krajine, rizne organizacije, a v toj že čas smo jedini golos mjesevih regionalnih vlad Rade Evrope i naš golos že čvrt stoljeća zvučiti u stinah Evropejskog sojuzu ta za jeho kordonami. Uh, predstavljamo različite zemlje i organizacije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 However, Međutim, kao predstavnica Ukrajine želim skrenuti vašu pažnju na nedavne događaje. Vidjeli smo odmak od deklariranih standarda u radu Vijeća Europe u odboru PACE vezano uz Rusku federaciju. Українська мова – je хороша perspektiva za Ukrajinu. Jako je simpatično danas i simbolično danas čuti ukrajinski jezik u ovoj vječnici. Svobode i principi evropejske karti місцевого самоврядування. dovira do naših instituciji nemaje staviti ставитись під za за umov. Дякую. Moramo biti ujedinjeni u zaštiti demokracije, slobode i načela povelje lokalnih e, vlasti. Hvala vam. Merci beaucoup. La parole est maintenant... Hvala vam. Gospođa Mirara Borel. Thank you. I would like to congratulate... Hvala, ja bih e, čestitala Evropskom odboru regija te Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe na ovih 25 godina suradnje. Riječ je o važnim organizacijama za poboljšanje i promoviranje lokalne regionalne demokracije. Katalonija će braniti načela gradnje Europske unije koja će biti bliža ljudima. Mi se zalažemo za Europsku uniju i smatramo da to je jedan od načina da se djeluje i pomogne građanima. Govorimo o federal, gradnji federalne Europe, što će značiti i uspostavu i prenos vlasti na niže razine. Zalažemo se za načela i vrijednosti Europske unije, nastavit ćemo raditi sa odborom regija i u kongresom lokalnim, lokalnih i regionalnih vlasti na jačanju lokalnih projekata i na zaštiti demokratskih korijena u svim dijelovima Europe. Hvala. Peter Florijančić, izvolite. Sehr geehrte uh... Uvaženi predsjednici, drage kolege, drage kolegice, danas je lijep dan, danas eh, slavimo obljetnicu i to je obljetnicu istinite Europe. Istinite Europe odvija se u regijama, na lokalnoj razini, na terenu. To je prava Europa koja je, Europa koja je za ljudska prava i to je i ona veza između kongresa lokalnih regionalnih vlasti te odbora regija. E, institucije stoje za vrijednosti za ljudska prava i za vladavinu prava i mislim da na to možemo biti ponosni i to smo i u proteklih nekoliko godina, u proteklih 25 godina eh, uspješno i pretvorili u praksu te sam u potpunosti siguran da ćemo to uspjeti napraviti u idućih 25 godina. Moj eh, grad Beč je grad koji se opredjelio za ljudska prava i zbog toga je suradnja eh, obih ovih institucija vrlo važna za budućnost. Ja zastupam Beč u obim institucijama, to je nešto što jače Europu, što što jača regije i što jače ljude i na to možemo biti ponosni. Merci beaucoup. Et maintenant je donne la parole à notre collègue Kalabujk. Hvala, sad naš kolega Kalabujk. Muchas gracias a los eh, dos presidentes. Hvala vam. Mm, dame i gospodo, Zahvalio bih prije svega predsjedni, našim predsjednicima, gospodinu Lambercu i Knapeu. Imamo sve veći prestiž koji označava naše organizacije. Tu je i veća vidljivost i važnost regija kada je riječ o postupku donošenja odluka u Europskoj uniji. Naglasio bih e, činjenicu da su regije upravo ona razina u kojoj građani imaju najviše povjerenja. E, zato je dobro da ove dvije organizacije zajedno surađuju i da slušaju što vele građani. Mi smo time iskaz bliskosti europskog projekata u odnosu na građane. To je, riječ o dijalogu, taj dijalog mora biti stalan i to moramo raditi u skladu sa vrijednostima u koje vjerujemo, dakle demokracija, subsidijarnost, vladavina prava. Regije su od e, izuzetne važnosti. Riječ je o temeljnim e, jedinicama za provedbu europskih e, odluka i politika. Hvala. Hvala, evo naš zadnji govornik, Mike Antoni. Gospodine predsjedniče, riječ je o izuzetnim godišnjicama vezano uz događaje koji su se dogodili nakon drugog, u drugom svjetskom ratu. Već o velikom doprinosu miru i demokratizaciji Europe. Ja sam unazad nekoliko godina sudjelovao u razvoju odnosa Ukrajine, sa Ukrajinom i na to sam izuzetno ponosan. Drugi kolege iz odbora regija su također bili na Majdanu tijekom e, revolucije. Bili smo prisutni kada je riječ o uključivanju u suradnju sa tamošnjim gradskim vijećima se dakle u procesu demokratizacije u toj zemlji. Smatram da se to mora nastaviti. Vidjeli smo vrijednost svega toga i putem djelovanja akcijske skupine koja radi s tom državom, ali osvrnuo bih se na komentare kolegice koja se prije javila na riječ. Dakle, odluka parlamentarne skupštine vijeća Europe da ponovno primi izaslanike iz Ruske federacije, uključujući i one koji dolaze iz okupiranog eh, teritorija Krima, Sjetimo se da su to ljudi koji su povezani, da su to teritoriji s kojih je srušen eh, nizozemski zrakoplov. Imamo dakle važno djelovanje Ruske federacije u tom dijelu teritorija i sve to narušava ugled Vijeća Europe i narušava ovaj sjajan posao koji smo tamo obavili. Doista je sramotno da se to događa upravo na obilježavanje ove važne godišnjice. Nadam se da ćemo nastaviti surađivati sa građanima Ukrajine na onima koji rade na demokratizaciji, tranziciji te zemlje. Hvala lijepa svim govornicima. Sada pozivam Andersa Knapea da vrlo kratko komentira u smislu zaključka sve ono što ste rekli. Hvala. Izvoli Anders, imaš riječ. Thank Mr. <clears throat> Hvala vam, gospodine predsjedniče. Mnogo ovih e, pitanja koje ste spominjali tijekom rasprave vezano je jako snažno uz povelju o e, samoupravljanjem koje su svih 47 država Vijeća Europe usvojili, što znači da su i sve države članice Europske unije ratificirale tu povelju. I ta je povelja izuzetno jasna jer govori o potrebi da se formalizira postupak konzultacija između središnjih vlada te lokalnih i regionalnih tijela e, o pitanjima koje se tiču njih samih. Dakle, ne samo gospodarski gledano, već se to, tu radi i o pitanjima koje se tiču njihove mogućnosti da mm, ispune zadaće i da ostvare rezultate za građane. To su nešto što možemo vidjeti kad pratimo situaciju, nešto što ide konstantno u krivom smjeru. Nacionalne vlade sve češće donose odluke čak i kad su svjesne da krše ono što su potpisale u ugovoru o lokalnoj regionalnoj demokraciji. I mislim da je vrlo važno da i odbor regija kad govorimo o odnosu sa nacionalnim vladama da isto tako spomenje povelju u svojim raspravama i ja znam da to je tako u odboru regija, ali mislim da je evo to jedna stvar gdje bismo se trebali ujediniti i zajedno raditi na osvaljenju jedne situacije koju će onda slijediti države članice, dakle da će slijediti povelju koju su potpisale. Ali imamo isto tako i a to je već i ovdje spomenuto, mnogo drugih zajedničkih interesa. Imamo demografsku situaciju u Europi danas, imamo situaciju u smislu migracija i e, kada pogledamo demografsku situaciju onda možemo vidjeti da je Europa sve starija i starija sa svime što to povlači za sobom. Naravno, vrlo je pozitivno da živimo dulje, da smo imućniji, da smo zdravi, ali to je isto tako nešto što predstavlja pritisak za lokalne i regionalna tijela koje su bilo često ona koja su odgovorna za to da e, se s time nose. Još nešto što je vrlo važno kako za odbor regija, tako i za vijeće nije činjenica da imamo sve veći problem sa korupcijom. Što to znači? To je otrov u našem društvu i to stvara nepoverenje građana prema izabranim predstavnicima i to na svim razinama. Kada se radi o korupciji, moramo pojačati borbu protiv korupcije u obim institucijama. Također bih htio spomenuti situaciju koju imamo po pitu prijetnji e, izabranim predstavnicima. Vidimo da postoji nekoliko prijetnji za izabrane predstavnike i tu se ne radi o prijetnjama e, koje dolaze samo od strane građana koji su protiv e, svojih predstavnika. Već isto tako imamo prijetnje i od strane različitih kriminalaca, kriminalnih bandi i prijetnje od strane drugih političara. A naravno da nije prihvatljivo da ljudi ne žele preuzeti dužnost um, određenu dužnost zato što su prijetnje prevelike i zato što su radni uvjeti preloši. I to je nešto na čemu trebamo raditi u, u suradnji i u raspravama između naših institucija. Pitanje spola je također, po mom mišljenju, jedno pitanje uh, na kojem bismo mogli zajedničko raditi, jer imamo vrlo stoga pravila u Vijeću Europe o slaboj zastupljenosti e, ženskog spola želimo imati što ravnopravniju zastupljenost oba spola i tijekom godina smo utvrdili da je to nešto što je ojačalo našu instituciju i što je podiglo kakvoću rada u instituciji e, tijekom godina upravo zahvaljujući tome što imamo ta pravila za članove i dionike. Zaključio bih s time što bih rekao da smo mi kao kongres otvoreni i da se veselimo idućih 25 godina, veselimo se produbljenju suradnje između dva institucija i vidimo te sinergije, vidimo da se nadopunjavamo i mogu vas uvjeriti gospodine predsjedniče da smo mi s naše strane, sa strane Vijeća Europe spremni e, za nastavak. Mi nismo u kongresu zadovoljni, to mogu reći za kraj, sa situacijom koju primjećujemo u Vijeću Europe što se tiče onog pitanja određenih predstavnika i odluka koje su donesene i imam mnoge kolege koji razmišljaju poput mene, to je nešto što podriva autoritet institucije koja ima tri glavna cilja. Demokraciju, vladavinu prava i mogu vas uvjeriti u to da ćemo mi u kongresu nastaviti raspravljati sa prijateljima iz lokalnih i regionalnih tijela kako u Rusiji tako i u Ukrajini i u drugim državama i reći im da ovu situaciju ne možemo prihvatiti. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim zaključnim riječima s kojima otvarate mogućnosti za daljnju suradnju. Mi ćemo nastaviti sa zajedničkim razmišljanjima uskoro u 14 sati u zgradi Jacques Delors odbora regija. Nastavit ćemo s obilježavanjem ove godišnjice u dvorani 52 gdje ćemo imati priliku razmijeniti gledišta vezano uz e, stanje stvari po pitanju decentralizacije u Europi. Ali prije toga mislim da bismo trebali se malo osnažiti te vas e, pozivam da se sada što prije uputite prema atriumu gdje imamo e, radni ručak i tamo ćemo moći još i e, nadalje e, razgovarati, iako što više razgovaramo to ćemo manje uspjeti pojesti. Hvala vam, hvala vam što ste bili tu sve do samog kraja sastanka. Nadam se da ćemo se uskoro sastati u velikom broju i želim vam isto tako i e, ugodan odmor i da se onda energično e, opet sastanemo i e, napravimo tu zadnju fazu sa planim zasjedanjima u listopadu i u prosincu i u nadi da će se tijekom ljeta svi problemi u Europi sami od sebe riješiti. Hvala vam lijepa.